Tu se radilo o misiji organiziranoj od strane kolege Ribero i Santos. Tijekom tog posjeta na licu mjesta mogli smo se upoznati s poljoprivredom u Osorima, koja je jako specifična. Mogli smo više toga saznati u vezi s problemima glede mlijeka koji u toj regiji ima osobitu ulogu u poljoprivredi puno specifičniji nego što je to slučaj u drugim regijama Europe. Potpredsjednik Andriju bio je na licu mjesta, potpredsjednik Vašlovski, gospodin Des, gospodin Gizeke, gospodin Vegas, te organizator čija sam imena malo prinaveo, bili su nazočni, tajništvo je pripremilo izvješće o toj misiji koje je dostavljeno, sada bih htjela, htio predati riječ gospođi Ribeiro. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem i jako sam ponosna što vam mogu danas govoriti o Azorima. Dakle, mogu vam govoriti o te pomoći koju trebaju Azori. Trenutno naši proizvođači mlijeka i mesa imaju velike poteškoće. Zahvaljujem svima što su danas prisutni oni koji su bili e, ovdje na tom, e, na tom sastanku. Također Albert Des, e, Vojčekovski, e, Gjeseke, Vjegas, kolege, znači oni svima njima želim zahvaliti zbog te misije na Azorima. I također želim zahvaliti kolegi Kavralu koji je bio moj asistent također Haroldu iz Pučana i Gonsalu oni su omogućili da se konkretizira ta misija. Sa mm, ostvarenjem znači, ove misije mi smo vidjeli kakvi su teški problemi s kojima se suočava ta regija kada e, se bavi poljoprivredom. Tamo je nemoguće napraviti diverzifikaciju poljoprivrede zbog klimatskih, geografskih i geoloških razloga. To je najudaljenije, jedan od najudaljenijih regija gdje smo se usmjerili na proizvodnju mlijeka i moram potvrditi mlijeka visoke kvalitete zbog ruskog embarga i zbog završetka kvota. To je ono što dovodi u pitanje održivost te regionalne vrlo krhke ekonomije u sektoru mljekarstva i u svim drugim sektorima kojima proizlaze iz njega. To nije samo gospodarski problem, to je i obiteljski i socijalni problem. Problem je u tome što je to jedna od najudaljenih regija, a promicanje e, bioraznolikosti i poštivanje e, e, okoliša E, to su neke od nekih elemenata kojima se oni e, i tekako posvećuju. I zbog povijesnih i kulturoloških razloga imaju drugačiji odnos prema toj zemlji. Možemo reći da mlijeko teče u žilama tih stanovnika, a njihove krave su na slobodi i one pasu na otvorenom i bila bi zaista velika nepravda da ne pomognemo da se ta proizvodnja održi. Istina je da su vremena teška za sve, ali mi znamo da će neki brzo izaći iz krize, a za neke će to biti puno, puno teže na Azorima. Mi ne tražimo uvijek e, i ne tražimo ovdje nikakvu pozitivnu diskriminaciju na ušto drugih. Ne, mi samo želimo da se poštuju e, ugovori i to posebno članak 349 ugovora funkcioniraju Europske unije e, koji se tiče unutarnjih mjera za najudaljenije i otočke regije. Mi ono što nismo uspjeli napraviti, a to je osigurati jednake uvjete za čitavu Europsku uniju. I upravo se u tom članku govori o tome. Dakle, ovdje govorimo o repromaterijalu za poljoprivredu, govorimo o stočne hrani, govorimo o e, e, proizvodima za preradu i upravo zato tražimo od Europske komisije da donese mjere u kratkom roku kako bi se potpomogao taj sektor i također vas molim da glasate za poseban program e, posebnih uvjeta za udaljene i otočne regije, znači POSEI, koji će krenuti 2016. godine. Sada ću zaključiti svoje izlaganje. Za, e, imam također i e, ovdje jedan uzorak tog kvalitetnog mlijeka, e, jedne najveće mljekarske zadruge na Azorima Unilejte i donijela sam to mlijeko da probate ovdje svi vi članovi odbora Agri. Sada ću dati Riječ gospodinu Santosu. I gospodinu Selimoviću, koji se javi za riječ. Samo trenutak, prvo ćemo sašao gospodina Selimovića. Hvala. Ja znam da je ovo pitanje pokrenuto ranije, no jako sam zabrinut zbog toga što imamo sastanke Envija i Agrija istovremeno. To ne stvara samo probleme za nas koji smo članovi jednog i drugog odbora, ne možemo biti istovremeno na oba sastanka, no to stvara problem kada želimo pratiti one stvari e, rasprave na Enviju koje raspravljaju o e, temama koje su u vezi sa Agrijem. Evo, danas se raspravlja o e FT, što je od krajnjeg značaja za nas ovdje. Znam da je to ta rasprava pokrenuta, znam da ima problema, ali bih volio da vas zamolim da, evo, da ponovno razmotrite tu mogućnost da se, možda ne svi sastanci ne budu održavani istovremeno, ali barem neki kada se raspravlja o nekim ključnim stvarima. Najljepša hvala. Pratak. Albert no, no. Um, no. Mr. It's on, it's on Portugal. So ah, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Uh, bardzo proszę pana posła Santosa. Gospodine Santos, izvolite. Koba.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 Dakle, ja sam također htio potvrditi važnost tog posjeta delegacije Azorima. To je jako važan trenutak za otoke, za e, njihovu poljoprivrednu proizvodnju i također se nadam da je e, sve, za sve zastupnike, za sve izaslanike i asistente također bilo od velike važnosti posjetiti Azore. Želim e, izraziti zahvalnost Megi Koltar koja je pratila čitav taj proces iz SID-a i također kolegici Vinjete. Ana Camilo je također jedna od onih kojima želim zahvaliti, e, koja radi u kabinetu i koja je e, e, upravljala iz, koja je koordinirala zapravo tim sastancima koje smo imali. Također i kolegi Tomeu. Kolege su tijekom putovanja upoznali iz prve ruke tu stvarnost na zorima. To je nešto što je itekako raznoliko, kao što nam je rekla kolegica Ribeiro. I to je puno drugačije od poljoprivrede u kontinentalnoj Europi. Naravno da je središte pozornosti e, bio upravo mljekarski sektor, sektor mljekarstva, zato što je on najvažniji na Azorima. On je jako važan u tom nacionalnom kontekstu i u Portugalu ima veliku gospodarsku težinu. Također, taj sektor mlijeka i mliječnih proizvoda pati zbog čitavog niza okolnosti. Ovdje govorim o ruskom embargu, koji je na neki način naštetio tom cijelom europskom tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda. I također ovdje govorimo i o kvotama mlijeka koje su ukinute, a koje su osiguravale određenu proizvodnju mlijeka na Azorima. Sve je to izazvalo velike važne poteškoće. Osim toga, E, s obzirom na geografski položaj, na zemljopisni položaj i na e, otočnu strukturu, proizvodnja mlijeka je skuplja na Azorima nego na europskom kontinentu budući da smo otoci i to daleko od kopna, to je već priznato kao uvjet, kao okolnost u mnogim financijskim instrumentima koji su korišteni za pomoć Azorima. Financijski instrumenti se primjenjuju u normalnim okolnostima, ali sada smo mi u anormalnim, nenormalnim okolnostima i okolnostima krize i trebali bi biti primijenjeni drugačiji instrumenti. Dakle, E, ne smijemo dopustiti da se proizvodnja mlijeka na Azorima zaustavi, zato što je taj sektor mljekarstva, mlijeka i mliječnih proizvoda povezan sa dobrobiti životinja e, koje e, su na paši vani, znači koje izlaze izvan svojih staja i također ovisi, znači uvjetuje zdravlje tih životinja. Kada govorimo o toj autonomnoj regiji Asora, oni su, e, ona je također e, specifična zato što ljudi žive u ruralnim područjima. Oni ne napuštaju svoje sela i na poljima i na farmama, znači na gospodarstvima rade mladi ljudi. Riječ je o sektoru koji ima najmlađu populaciju e, od svih ostalih zemalja u Europi. Dakle, poteškoće su te koje se i itekako moraju uzeti u obzir zato što su tamo željeli zapravo provesti poljoprivrednu diversifikaciju, ali s obzirom na raspored terena, na samu strukturu terena, to je nemoguće. E, s obzirom da e, njihova nadmorska visina ne prelazi 250 metara. Također postoji i razlika između e, otočnih regija i zbog planinskih regija. Također postoji otoci koji su vulvatskog porijekla i to je nešto što E, zapravo stvara jednu vrlo specifičnu geografsku strukturu. To su sve razlozi koji e, opravdavaju drugačiji tretman za te otoke i zato je naglašena važnost svih strukturnih fondova te partnera za razvoj koji su potpomagali opstanaka Zora u ovih proteklih nekoliko godina. Taj sektor je bio vrlo snažan i do zadnjih trenutka se e, odupirao krizi, odoljevao je krizi, ali bez obzira na to mnogi proizvođači su morali napustiti proizvodnju mlijeka. Mi smo ti koji smo uspjeli nadići krizu i činjenica je da je u tom sektoru mnogo mladih zaposlenih, ali sada je činjenica da će mnogi morati zatvoriti vrata i napustiti taj posao. To je veliki socijalni problem. Također, osim same poljoprivrede, razvijen je i turizam na Azorima i taj turizam polučuje dobre rezultate, ali mi svejedno želimo održati taj sektor mljekarstva ne samo zbog turizma, to su različiti sektori, nego upravo zbog održivosti samog otoka. Zahvaljujem e, cijelom e, izaslanstvu koje je posjetilo otoke, zahvaljujem također i e, kolegi Desu koji je bio vrlo posvećen ovoj misiji i zahvaljujem svima što su sudjelovali u tom posjetu i nadam se da ćemo sad imati jasnu viziju i jasniju političku volju kako bismo e, dalje dali konkretne prijedloge za rješavanje situacije na Azorima. Nadamo se da će ovo biti dobar korak prema naprijed kako bi budući rad na tom području mogao E, polučiti rezultate. U izvješću gospodin Nikolson je e, iznosio te činjenice i on je usvojen od strane Evropskog parlamenta. Znači, prepoznate su specifične okolnosti proizvodnje mlijeka na Azorima i zato e, kao članovi odbora i parlamenta imamo obvezu braniti taj sektor kao i sve ostale. Hvala. Zgłosiło się Dvoje kolega tražilo je riječ, dvoje kolega koji su sudjelovali u ovom izaslanstvu, gospodin Andriju i gospodin Des. Gospodin Andriju, izvolite imati riječ. hvala predsjedniče. Evo, samo ću se kratko osvrnuti i potvrditi ovo što su rekli gospođa Ribeiro i gospodin Dos Santos. Ovaj posjet je bio najviše kvalitete i želim se zahvaliti gospođi Sofiji Ribeiro Sant i gospodinu Dosantosu koji su nam omogućili da shvatimo što to znači e, taj koncept sretnih krava koji je definiran na Asorima jer tu je dokazano da e, uzgoj i teritorij veze između to dvoje nisu samo puste riječi i vidjeli smo što to znači, bilo bi dobro omogućiti našem povjerniku gospodinu Hoganu da in situ vidi što to znači, taj način uzgoja i kakvi su rezultati i kakve mogu biti posljedice krize u sektoru mljekarstva. Jer vidimo koje, kakve mogu posljedice biti na teritorijalno gospodarstvo. Poljoprivrednici, uzgajatelji su nam pokazali koliko je važno moći organizirati taj sektor kako bi se stimuliralo lokalno gospodarstvo. I vidjeli smo u okviru ove ultraperiferne regije, odnosno najudaljenije otočne regije, koje su specifičnosti, jer tu smo na devet e, otoka tog arhipelaga vidjeli velike različitosti što se tiče tržišta, ali i mobilnosti, jer te regije su jako zasebne. Tu postoji dvostruška taškoća glede mobilnosti, nešto, problem koji se tiče kretanja e, među tih devet otoka, a isto tako između tih e, tog arhipelaga i e, kontinenta, što nije nešto što ide bez poteškoća. Želimo ovdje ponoviti ovo što su rekli Ribeiro i Dos Santos. Treba imati na umu buduće reforme i načine izvedbe budućih reformi i njihovu prilagodbu na reforme. Osobito ovaj posej koji će biti revidiran sljedeće godine. Mislim da nam je ovaj posjet omogućio da poboljšamo i prilagodimo program njihovim potrebama jer je istina da je taj arhipelag e, doista u zasebnoj situaciji. Mislim da bi pozej trebao uzeti u obzir u okviru ultraperifernih regija specifičnu situaciju Asora. Najviše hvala predsjedniče. Zaprošao pan Gospodin Desima riječ, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja također želim zahvaliti Sofiji Rebero i kolegi Santosu i njihovim suradnicima na izvrsnoj organizaciji ovog putovanja. E, ovo putovanje nas je stvarno e, dalje obrazovalo e, od Lisabona do Azora smo nekoliko sati putovali avionom i osobita problematika sastoji se u tome da ovih devet otoka su također međusobno prilično udaljeni. To naravno znači da nastaju visoki troškovi. Za mene je bilo zanimljivo e, da samo dva da ovi otoci iznose samo 2% e, površine Portugala, ali tu se proizvodi 30% ukupne proizvodnje mlijeka Portugala. Dakle, tu se koncentrirala ova vrsta proizvodnje i zato moramo razmisliti kako ćemo osmisliti programe za Azore i E, kako da li bismo im možda mogli dati neke posebne poticaje bez da se tu govori o e, iskrivljavanju tržišne, e, tržišnog natjecanja. 75 tisuća eura je cijena za jedan hektar poljoprivrednog zemljišta, što znači da su tamo troškovi za proizvođače viši i zbog tog razloga. E, dakle, mogu se složiti sa svime što je već do sada rečeno, moramo se o ovim rubnim dijelovima Europske unije e, na poseban način i intenzivno e, brinuti kako bi oni ostali konkurentni. Srdečno zahvaljujem i našem predsjedniku odbora i drugim kolegicama i kolegama koji su doprinijeli da se ovo zanimljivo putovanje dogodi. Hvala. Imam problem s Hvala, imali smo problema s prijevodom, ne znam da li to opet funkcionira. Tak? Ok, proszę bardzo, dziękuję panu posłowi. Najlepsza chwała. Da li se još netko želi javiti za riječ? tehnika nije funkcionirala pa želim ponoviti da se zahvaljujem e, našem predsjedniku odbora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 Dobro, dakle izgleda da stvar funkcionira ponovno. Halo? Czy mamy tłumaczenie? Da li sada prijevod funkcionira? Ok, možemo kontinuovati? Dobro, možemo da nastaviti s radom. Žele se netko javiti za riječ po ovom pitanju? Dobro. U tom slučaju ponovno se želim zahvaliti organizatorima ovog izaslanstva. Jako smo dobro bili primljeni. I to na svakoj razini. Imali smo brojne susrete s poljoprivrednicima. Obišli smo različita mjesta. Sve to stoji u pismenom obliku izvješću. Izvješće će potom biti prosljeđeno komisiji. Kako bi mogla zaprimiti naša mišljenja i opaske. Ja ću dostaviti i pismo prije toga članovima izaslanstva kako bi se posavjetao s njima glede dvije, tri točke. Eto, još jednom vam zahvaljujem svima, zahvaljujem organizatorima ovog izaslanstva. Uslovom, već sam zahvalio, ali to ponavljam. A sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Kao što sam to rekao, uvođenje hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis bez glasanja imamo samo razmjenu mišljenja. Gospođa Eugenija Aguilera Garcia Isteljica. Glasanje je odgođeno za 11. siječnja, a danas imat ćemo razmjenu gledišta o amandmanima. izvjestili sjeni su se susreli. Gospođo, izvolite, imate riječ. presidente. Puno hvala, predsjedniče. Zatražila sam odgodu glasovanja zato što na susretu sa izvje, na sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni E, smo zatražili priliku da se prevedu svi amandmani i također sam zatražila da se to glasovanje odgodi za prvi sastanak odbora koji ćemo imati nakon povratka nakon novogodišnjih praznika. Dakle, sada imamo priliku razgovarati o amandmanima. Imali smo već i radni sastanak o amandmanima u Strasburu i Smatram da je prikladno saslušati članove odbora i izvjestitelje o sjeni. I također vam želim reći da je podneseno 54 amandmana. Također e, neki kolege e, su predložili amandmane da se odbije taj prijedlog komisije po pitanju proširenja e, te tarifne kvote od dodatnih 35.000 tisuća tona u naredne dvije godine. Također e, je, ima i amandmana koji su zatražili da se e, razjasni i specificira porijeklo tog e, maslinovog ulja, znači mora se proizvoditi u Tunisu. Također neki amandmani koji se tiču količine maslinovog ulja. Ima i amandmana koji traže da se ta količina smanji s obzirom na to da je trenutna tarifna kvota s obzirom e, na sporazum koji je već potpisan s Tunisom iznosi 56.700 tona, a to se još uvijek nije stiglo e, potrošiti, odnosno nismo stigli iscrpiti upravo te, e, te zalihe. Također ima jedan amandman koji odbija zapravo E, mogućnost e, dosadašnjih izdavanja certifikata, odnosno moram to evo reći sada ovdje pred odborom, e, ja sam prvenstveno zabrinuta da taj prijedlog u kojem se ponovno koristi poljoprivreda i poljoprivredni proizvodi, u ovom slučaju specifično maslinovo ulje, kao opet nekakva vrsta razmjene za pomoć. E, to je nešto što je loše, zato što nam je jasno da je ta država u lošem stanju, da su pretrpjeli e, atentate, ali da im se opet pomaže na taj način kroz poljoprivredu povećanjem kvota, nisam sigurna da je pravedno. Ja dolazim iz te proizvođačke zone, iz jednog proizvođačkih zona, znači iz Andaluzije. Jasno mi je da to može imati velikih distorzija e, za e, europsko tržište maslinovog ulja. I također, E, zato e, postoje i neki amandmani koji govore o procjeni učinka koji se mo, koja se mora napraviti e, nakon uvođenja tih dodatnih tarifnih kvota za Republiku Tunis. Dakle, ja sam slušala kolegicu, slušala sam izvjestitelje u sjeni i u toj razmjeni, u toj prilici da raspravljamo o tom aspektu, e, možemo reći da smo dobro surađivali. I evo, za zaključak mogu vam reći da e, prema e, izvješću izvjestiteljice iz odbora INTA, oni nisu dali niti jedan amandman, niti jedan prijedlog. I zato je bitno da E, e, ovdje ovaj odbor za poljoprivredu zaista podrži većinom ovo izvješće, ovo mišljenje. jako gracias. Eh, quiero agradecer Evo, ja želim prvo zahvaliti e, izvjestiteljici na radu i također svim drugim kolegama koji su sudjelovali u tome, također i svojim kolegama iz Pučke stranke. Dakle, ja smatram da se mi ne smijemo protiviti tom prijedlogu Europske komisije o tom izrednoj tarifnoj kvoti kada govorimo o uvozu maslinovog ulja iz Tunisa jer znamo kakav je teroristički, kakav je napad pretrpjela ta država u E, lipnju. Također je to nešto što e, se tiče i vanjske politike Europske unije. Znamo svi da naš sektor pati zbog ruskog embarga i tako dalje. Mi smatramo da trenutna situacija poljoprivrednog sektora u Europi e, dopušta da i dalje zapravo koristimo poljoprivredu i stočarstvo za provođenje vanjske politike Europske unije, a to se upravo događa u ovom trenutku. I Moramo biti realistični u ovom trenutku, zajedničko tržište maslinovog ulja nema velike potpore i upravo zbog toga e, je moguće da bi se mogla apsorbirati ova dodatna količina za sezonu 2016. ali ne znamo u kakvom će stanju biti sektor maslinovog ulja 2017. godine, jer mi ne znamo što će se dogoditi. Ovo može biti samo jedan mjehur koji sada eto možemo dopustiti, ali ne znamo kakva će biti situacija za nar u narednim sezonama. I dakle, Europska komisija tako ja predlaže te kvote za dvije godine, dvije uzastopne godine, a predlaže eventualno produženje. Također ne možemo niti znati zato što ne postoji nikakva studija procjene koja će nam reći kakve se prognoze očekuju u budućnosti. Ja bih htjela tražiti od Europske komisije da nam daju podatke e, na temelju kojih su ovaj iznos temeljili, znači odredili za 35.000 tona e, za 2016. godinu i isto toliko za 2017. godinu. Koji su to podaci koje Europska komisija ima, a koje ostatak sektora i svijeta ne poznaje? i dakle na, na, čemu su temeljili e, tu količinu koju su odredili. Naime, mi imamo osjećaj da komisija nema namjeru proučiti ili to nisu željeli napraviti, proučiti sve e, posljedice koje će to imati za sezonu 2016. I također bismo htjeli da nam to prokomentiraju. I također e, ne želimo da se od danas do sutra Republici e, Tunis daje dodatna kvota znači za, koja je veća za dodatnih 50% od onoga što već postoji, znači postojećih 56.700 tona. Dakle, možda to e, postoji već ovako onako e, sporazum o e, slobodnoj trgovini između Europske unije i Tunisa i ovaj bi se sporazum mogao iskoristiti u pregovorima o detaljnom i sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini koji e, će biti sklopljen 2017. godine i možda će Tunis tako shvatiti da Europska unija ima namjeru e, da se zapravo e, ta kvota održi i da bude prisutna i u tom sporazumu koji se o kojem se raspravlja za 2017. godinu. Dakle, mi želimo da se znači ovaj sporazum o privremenim tarifnim kvotama ne smatra presedanom, nego da to jednostavno bude jedna iznimna mjera. Kada govorimo o mehanizmu zaštite protiv distorzije tržišta, također to želimo uključiti u to izvješće i također želimo da se osiguraju e, mjere zaštite protiv distorzije tržišta. Također imam pitanje još jedno za komisiju. Zašto Europska komisija je odlučila pojednostaviti E, mjesečno upravljanje koje se prije provodilo e, s obzirom na uvoz iz e, Tunisa. Mi tražimo zašto, komisija da objasni zašto je uvela to pojednostavljenje jer to dovodi do opasnog rizika s obzirom na uvoz robe na tržište Europske unije i nemogućnost da reagiramo na vrijeme. I molim vas da nam odgovorite na ta pitanja. Dakle, s obzirom da ovdje imamo jednu skupinu posjetitelja, ja ću morati otići, ali nadam se da ću dobiti svoj odgovor na ta dva pitanja pitanja, iako možda neću moći ovdje sada čuti e, usmenim putem. Najpše hvala. Dragi kolege, molim vas da budete kratki, jer smo već e, došli, već kasnimo. Gospodin Selimović, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljici i drugima koji su radili na ovom dosjeu. E, tu je dosta odrađeno puno posla, ali mi ne možemo podržati ove kompromisne amandmane. Pokušat ću objasniti ukratko zašto gledajući brojke, što ove brojke znače za Tunižane i što znače za nas. Kao što svi znamo, Tunis nakon e, Tunisko gospodarstvo je nakon terorističkih napada u nazadovanju. Oni sada proizvode 15% svega što su nekad proizvodili. Dopuštajući im ovu kvotu, mi zapravo udvostručujemo njihovu proizvodnju, što znači da će oni doći na ukupno 30% od onoga što su nekoć proizvodili. To za njih znači jako mnogo, što je zapravo ono o čemu se tu radi. A koliko to znači za nas? Naša proizvodnja je pala za 50%. 50% u Europi, dakle to je pad naše proizvodnje e, maslinovog ulja i e, naša potrošnja je ostala ista, možda je malo manja za nekoliko postotaka. Koliko to znači za nas? Za nas je to 1% više maslinovog ulja našem tržištu. Znači izgubili smo proizvodnju u iznosu od 50%, a sada stavljamo na tržište 1%. Meni se ne čini da će ovo poremetiti E, ili naštetiti proizvođačima maslinovog ulja u Europi. Dakle, ponavljam, mi govorimo manje više o dva velika talijanska, o godišnjoj potrošnji dva velika talijanska grada, a to za njih znači jako, jako mnogo. Tako da doista ne možemo podržati ovo razvodnjavanje e, prijedloga komisije, mislimo da to za Tunis jako mnogo znači. E, hvala lijepa, ja ću također biti vrlo kratak, e, podržavam e, ovu intervenciju kluba zastupnika ALDE, ovo je privremena mjera i naše tržište apsolutno može ovo podnijeti, ovo apsolutno neće poguditi naše proizvođače, kao što sam već spomenuo, Mm, postoji rizik da se e, arapske zemlje vrate natrag u stanje anarhije i e, mislim da trebamo učiniti što možemo kako bismo suzbili te tendencije i smanjili taj rizik. Dakle, kao što sam rekao u našoj inicijalnoj razmini mišljenja, e, o ovome se treba razgovarati u okviru ukupnih razgovora sa Tunizom. Ovo je vrlo mali dio svega toga. E, mi smo prihvatili druge amandmane e, kluba zastupnika EPP-a. E, sve su to razumne stvari, ali ovo je privremena mjera, ovo je tehnička mjera, ima vrlo visok politički značaj i nije presedan za budućnost. Dakle, to ne, znači da je to novi e, smjer e, kojim ćemo, novi put kojim ćemo krenuti, e, a važnost ovoga za Tunis, za stvaranje novih radnih mjesta i tako dalje, za Tunis je ogromna, tako da apeliram na kolege da podrže ovaj prijedlog. Hvala Dakle, ja prije svega Podržavam e, ovaj rad kolegice Agilere i u, velikom broju elemenata se slažem s onime što je rekla kolegica Garcia, ali želim e, reći nešto općenito. Mi smo sigurni da ova specifična iznimna mjera, za, jesmo li zaista sigurni da će to pomoći Tunisu? Ja to postavljam kao pitanje. Nema sumnje da mi moramo pomoći Tunisu, to je izvan svake sumnje s obzirom na pad proizvodnje teroristički napad. Naravno, sve to ono što se e, zapravo ne dovodi u pitanje, ali ovdje govorimo o mjeri koja će samo pogodovati nekim industrijskim europskim proizvođačima koji će uvesti e, tuniško, e, e, tuniško maslinovo ulje koje će kasnije preraditi u talijansko, španjolsko ili neko drugo europsko ulje. Dakle, mi danas činimo jako opasnu mjeru. Danas je to ulje iz Tunisa, sutra je to pomoć nekoj drugoj zemlji u nekom drugom specifičnom sektoru. To ne treba biti poljoprivreda, to ne trebaju biti znači jednostavno strane pomoći koje sav teret prebacuju na samo jedan na samo jedan sektor. Dakle, mi na taj način ne omogućujemo tuniškim um, E, zapravo e, tuniškom sektoru da se razvije. Ja mislim da bismo trebali pomoći, ali da bismo trebali bolje proučiti što radimo. Nema nikakvih procjena učinka, nema nikakvog opravdanja zašto udvostručujemo taj, e, tu te carinske, bez carinske tarifne kvote koje su već postojale i u ranijih godina. Dakle, ovdje govorimo zaista o negativnom učinku koji nije banalan na europsku proizvodnju i nešto mora stajati iza toga. Očito je riječ o nekim europskim europskih interesima, a ne tuniškim interesima. Očito neko u Europi želi da to ulje iz Tunisa dođe k nama. Dakle, kada vidimo ovaj amandman koji se tiče odbijanja cijelog prijedloga, mi o tome moramo razmisliti pa ćemo se izraziti. Molim da budete kratki jer doista smo počeli gomilati kašnjenje. Gospođa Sanara. Gracias, presidente. Bueno, Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, ja sam bila jedna od onih koja je predložila da se povuče taj prijedlog. To je bio jedan od mojih amandmana. Kada Europska komisija govori o solidarnosti prilikom donošenja mjera, a u ovom slučaju riječ o komercijalnoj trgovinskoj politiki, onda e, zaista nema povjerenja u to što se radi. Kao prvo, ja bih htjela da mi objasne kome će biti od koristi te mjere. Hoće li zaista to biti od koristi e, narodu, znači tim e, klasama seljaka koji proizvode u e, ulje u Tunisu ili će e, općenito pogodovati industriji maslinovog ulja općenito. Dakle, ja se pitam, je li možda ta mjera samo nešto što će omogućiti velikoj europskoj industriji da dobije e, jeftino maslinovo ulje kao sirovinu i onda koji će dalje kasnije prerađivati u državama članicama. I evo posljednja stvar, ja se pitam gdje je procjena učinka? Zar ne bismo trebali imati procjenu učinka da možemo donijeti ovakvu vrstu odluke? Hvala. Pani Ajuzo. Ajuzo. Zahvaljujem. Ja ću biti jako kratka. Želim podržati tisiteljicu, to je dobro izvješće, a ovi kompromisni amandmani su dobri. I naravno sve ono što je rekao kolega De Castro. Još jednom, kao da poklanjamo na uštrb poljoprivrednika i jasno mi je da oni koji će podržati taj prijedlog nisu poljoprivrednici. Ovdje nije problem Tunisa i maslinovog ulja, nego ono što je zapravo pretrpjelo najviše u Tunisu je turizam, a po tom pitanju Europska unija ne može ništa napraviti. Dakle, e, imat će koristi od e, toga uvozničke tvrtke koje uvoze maslinovo ulje. I također izvozničke tvrtke Tunisa e, za koje ne znamo točno koje su. Pan Des. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. ću vrlo kratak prije nekoliko godina se radilo nečem sličnom. Jedina zemlja gdje je to tada uspjelo bio je E, Tunis u drugim e, zemljama sličnim e, još vlada kameno doba, mislim da moramo dati šansu Tunisu da nam nešto isporuče, da nešto izlazi na naše tržište. Dakle, mi trenutno imamo izbjegličku krizu i mislim da moramo razmisliti o tome kako tim zemljama u izvjesnoj mjeri barem možemo pomoći. Kao što je rekao kolega iz kluba zastupnika ALDE, e, to je za njih značajna pomoć, a za nas ne predstavlja nikakvu opasnost ni štetu. E, ne smijemo se e, izolirati, moramo dati tim zemljama mogućnost da nešto izvoze na naše tržište. Iako ja sam veliki potrošač maslinovog ulja, potrebno mi je e, svakodnevno i e, mislim da će e, ovakav uvoz za europsko tržište biti sasvim u redu. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, mi smo za apsolutno odbijanje ove mjere koje ne pogoduje poljoprivredi u Europi, općenito, a posebno nekim južnoevropskim zemljama. Dakle, u potpunosti se ne slažem sa onima koji kaže da ta mjera neće imati učinka na naše gospodarstvo. Imat će ga i to i tekako. E, kako u količinskom dijelu, tako i također u nekim drugim aspektima. Imat će zato što te kontrole, ako će biti godišnje, a ne mjesečne kao što mi tražimo, neće nam dopustiti da reagiramo pravodobno kako bismo ispravili postojeće eventualne pogreške. I također će imati učinak e, zato što se e, procjena učinka neće će raditi na razini Europske unije nego državu po državu. E, ove mjere će pogodovati prvenstveno velikim proizvođačima koji će očito e, znači prestati kupovati maslinovo ulje u Europi nego će dobiti maslinovo ulje po jeftinim cijenama iz Tunisa i to je sigurno ono što će nanijeti štetu ne samo malim proizvođačima nego i potrošačima koji će biti prisiljeni kupovati ulje čije porijeklo više nije sigurno i zato se taj taj prijedlog mora u potpunosti odbaciti. Hvala. E, były pytania do przedstawiciela komisji. Bardzo proszę przedstawiciela komisji, pana Sada dajem riječ predstavnicima komisije. Možete odgovoriti na posljedno pitanje, izvolite. Najviše hvala predsjedniče, hvala i vama dame i gospodo na razmjeni mišljenja koje smo imali glede nacrta prijedloga i 54 amandmana. Dakle, općenito govoreći možemo vidjeti da odbor podržava prijedlog, ali se želi postarati da neće ugroziti položaj europskih proizvođača. Budite se uvjereni da je to i naš stav. Želim vas posjetiti na nekoliko činjeničnih elemenata koji su značajni kako bismo uvidjeli utjecaj ove mjere i e, kao što smo rekli, to je privremena mjera koja će biti primijenjena na dvije kampanje. Kao drugo, naznačili smo da bi nova kvota bila raspoloživa onda kada bi postojeća kvota od 56.700 tona koja postoji na temelju sporazuma o pridruživanju, kada ta kvota bude iscrpljena. Dakle, ako ta kvota ne bude iscrpljena, onda se neće posezati za novim količinama i treći element, ova mjera nijakoj način ne dovodi u pitanje buduće pregovore glede slobodno trgovinskog sporazuma, produbljenog sporazuma koji ćemo voditi s Tunisom. Dakle, ovih 35 tisuća tona o kojima je riječ mogu izgledati velikim iznosom glede postojećeg iznosa od 56.700 tona, ali u biti naša analiza nam se navela da predložimo ovaj iznos jer smatramo da neće biti negativnog utjecaja koji bi dovesti u pitanje, odnosno ugroziti europsku proizvodnju i cijenu masnova ulja na europskom tržištu. Dakle, ovaj iznos od 35 tisuća tona, to predstavlja samo 1,7% proizvodnje maslinova ulja u Europskoj uniji u tom razdoblju i po našem mišljenju taj iznos neće dovesti u pitanje tržne cijene masnova ulja u Europskoj uniji, već može samo stabilizirati europsko tržište. Također vam želim reći kako danas de facto iz Tunisa prosječno, dakle, evo, zadnjih pet Kampanja, odnosno godina, uviđamo da je Europska unija uvela svake godine iz Tunisa 87.400 tona. Od toga malo više od pola, dakle otprilike 40.000 tona, uvozi se na temelju postojeće kvote e, u okviru pristupnog odnosno sporazuma, odnosno sporazuma o udruživanju, a druga na temelju aktivnog usavršavanja, dakle to je carinski sustav koji omogućuje određenoj zemlji da koristi neki proizvod koji će biti transformiran u Europskoj uniji, a zatim ponovno izvozi se u treće zemlje, dakle koji nije podvrgnut carinskim e, carinama. I dakle to je ono što se sada radi. Tržište Europske unije potrebuje ulje, masno ulje iz Tunisa kako, kako bi ga djelomično transformirala i preradila i izvela u druga područja. čini nam se da ove nove količine, ovih 35.000 tona, će se substituirati ovom iznosu, dakle to neće predstavljati u biti dodatni izvoz. Ovdje smo s pravom postavili pitanje, pitalo se zašto su ukinuta mjesečna ograničenja. Po pa praksi ispostavilo da ta mjesečna ograničenja su uspostavljena kako bi se ograničilo e, određene količine izvoza u onim ključnim mjesecima, to su mjeseci koji slijede proizvodnju, sječan, veljača, ožujak i travanj, no ta mjera nije omogućila da se dosegne cilj ograničenja uvoza u tom razdoblju, jer što se događa u tom razdoblju? onim mjesecima kada su ograničenja bila niska, uvoz je bio velik jer su jer ih se uvozi posredstvom onih mjera e, aktivnog usavršavanja. Tako da smo smatrali da nije dobro zadržati taj sustav. Evo samo još par riječi. Dakle, za buduću proizvodnju procjenjuje se na 170 tisuća tona e, proizvodnja Tunisa, dakle proizvodnja maslinova ulja u Tunisu, dakle to neće omogućiti Tunisu da napravi neku jako veliku proizvodnju. Ja želim u par rečenica privesti kraju i objasnim vam da ovi amandmani dakle da komisija se ne slaže sa amandmanima koji predlažu odbacivanje teksta ili smanjenju iznosa predloženog iznosa ili čak smanjenja i dužine trajanja ove mjere amandmani koji se tiču mm, kompenzacijskih mjera za europske proizvođače ili koji opisuju e, situaciju u sektoru smatramo da tim amandmanima nije mjesto u ovoj uredbi jer nije cilj ove uredbe da se bavi internim pitanjima i konačno, blagonaklonno gledamo na e, one manmane koji spominju e, ocjenu učinka, to moramo preciznije analizirati, ali i biti obazirivi glede formulacije, jer jasno je da situacija tržišta proizvodnje masnova ulja je podređena brojnim elementima, a ne samo uvozu iz Tunisa, tako da bi bilo zanimljivo uspostaviti jasnu vezu kako ne bismo stavili na račun, ne bismo tuživali tu, taj skromni uvoz e, za sve nedaće proizvodnje masno ulje u Europskoj uniji. Proszę Państwa, miało być głosowanie, a zrobili bardzo długą... Kolege, trebali smo sada glasati, no imali smo jako dugu raspravu i jako kasnimo. Molim vas da imate na umu da ćemo glasati 11. siječnja, tako da ćemo se baviti glasačkim popisima, glasačkim listama. Dakle, moramo napraviti maksimum prije božićnih blagdana jer e, možda nećemo imati dovoljno vremena poslije. Gospođo izvjestiteljice za mišljenje, izvolite imate riječ. Gracias, presidente, muy brevemente. Zahvaljujem. Evo samo kratko kako bih eto još e, zahvalila izvjestiteljici u Sijeni te svima koji su se javili za riječ. Mi ćemo i dalje raditi kako bismo što je više moguće dobili e, one naše zahtjeve E, zato što je činjenica da će ovaj sektor proizvođača maslinovog ulja biti i pogođen, znači 4 eura po kili je bilo ranije, sad je 2,56 eura po kili e, po litri maslinovog ulja. Dakle, to je nešto što u svakom slučaju će imati utjecaja i na cijene. E, mi ćemo napraviti sve što je moguće i radit ćemo kako bismo uspjeli zaključiti taj postupak do Božića, a onda glasovati 11. siječnja. Hvala. hvala. Dre kolege, sada želimo pozdraviti gospodina Bernara Valu, koji već godinama je direktor svjetske organizacije za zdravlje životinja. U biti, to je ekvivalenta svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje životinja. Bernard je veliki stručnjak, evo godinama je glavni direktor ove organizacije i jako nam je drago što ćemo ga danas dočekati, ugostiti i on će nam on će podijeliti s nama svoje veliko iskustvo u ovoj oblasti. Kao što znate, jako smo zainteresirani za uh, otpornost na mi, i svinsku eh, gripu, afričku svinsku gripu. U svakom slučaju, eh, ja sam jako sretan što ste tu danas među nama. Dakle, sad ćemo sačekati i poslušati informacije koje ćete nam iznijeti i predstaviti rad svoje organizacije. Merci, monsieur le président. C'est un honneur pour moi-même et hvala, predsjedniče, čast mi je i meni i organizaciju koju predstavljam da vam predstavimo naše aktivnosti i ključnu raspravu kojom se bavimo i koje se tiču zdravlja životinja na našem planetu. Ja ću predstaviti izlaganje, PowerPoint izlaganje kako bih bolje privukao vašu pozornost i donio sam brojnu dokumentaciju koja je ovdje na stolu s moje desne strane. Mislim da e, ima dovoljno dokumentata za sve zastupnike. Dakle, molim da se prikaže PowerPoint izlaganje. Hvala. Dakle, naša organizacija stvorena je 1924. godine, dakle puno prije Ujedinjenih naroda, što objašnjava da smo neovisni o Ujedinjenim narodima i države članice su, naše države članice su zadovoljne takvom situacijom. 2003. godine povijesno ime Office eh, Međunarodna organizacija za epizotije je preimenovana u svjetska organizacija za zdravlje životinja. Sjedište je u Francuskoj, imamo 13 ureda u e, svijetu, od kojih e, brojni u Europi. Imamo 180 država članica, nedostaje nam nekolicina otoka Pacifika i Kariba koji u biti i nemaju životinja na svom prostoru. A želio bih sada započeti izlaganje napominjući glavne elemente koji se tiču uzgoja, sanitarne opasnosti i sav razvoj koji se tiče globalizacije dakle, izazvani e, sve većim premještanjem e, dobara i životinja, zatim klimatske promjene izazvane ljudskom intervencijom. To su e, stvari koje utječu na širenje mikroba po cijelom svijetu i koji olakšavaju dakle, kretanje bolesti na čovjeka, na životinju a Europa je osobito ugrožena time i konkretno patogenima koji vuku svoje porijeklo iz Afrike. Dakle, to e, ima utjecaj na europsku politiku prevencije i kontrole životinskih oboljenja. U svijetu uočavamo veliku vezu između siromašnih ljudi u ruralnim područjima i posjedovanje životinja. Procjenjuje se da oko milijardu siromašnih osoba računaju na životinje kako bi preživjeli i također se uviđa da posjedovanje životinja predstavlja ključnu etapu za e, izbjegavanje siromaštva i zato e, životinjski ki kapital, odnosno posjedovanje životinja za siromašne je nešto što je jako važno i što trebamo uzeti u obzir glede smanjenja siromaštva u zemljama u razvoju. No također vidimo i bilježimo sve veći broj novih zemalja, novih e, gospodarskih sila i u tim zemljama vidimo da se siromaštvo seli na srednji sloj i to izaziva dakle potrošnju proteina, mesa, jaja i tako dalje. Dakle, svjetska potrošnja, ukupna svjetska potrošnja proizvoda životinskog porijekla e, znatno se povećava a to je nešto što nije bez posljedica na sanitarne opasnosti, pa čak i za razvijene zemlje to je nešto što mora imati određen utjecaj na, utjecaj na definiciju razvijenih zemalja, odnosno njihove tumačenje pre, prevencije. Nekoliko stvari, nekoliko riječi o glavnim kontroverzama, o odnosima između ljudi i životinja, dakle pozitivni i negativni učinci veze ljudi i životinja. Postoje kontroverze o utjecaju životinja, naravno domaćih e, životinja na okoliš. To je jako složena tema i raspolažemo različitim brojkama ovisno da li ih objavljuje FAO, na primjer Livestock Shadow, nedavno objavljeno, ili ih objavljuje žijek, dakle skupina stručnjaka za analizu ocjene učinka klimatskih promjena. Dakle, sve ovisi o analizi tih plinova, stakleničkih plinova. No u našoj analizi trebamo se postarati da sve analiziramo i da analiziramo i pozitivne aspekte. Moramo se sjetiti da toga da trećina staništa svijeta da imamo preživare u trećini svijeta koji pretvaraju e, svoju ispašu u visoko kvalitetnu hranu. Ne smijemo zaboraviti da životinski proteini igraju ključnu ulogu u oblikovanju, u formiranju mozga djece i bez tih proteina ima, možemo imati e, ozbiljne sanitarne probleme, probleme sanitarne prirode, tako da vas pozivam da imate na umu pozitivne učinke e, uzgoja kada govorimo o utjecaju na okolišu. Kada je riječ o kontroverzama u vezi sa ljudskim zdravljem, nedavno smo, evo primjera radi, E, došli do jedne, e, jednog teksta objavljenog od strane jedne organizacije koja je povezana sa svjetskom zdravstvenom organizacijom koja govori o opasnosti od e, kancerogenog oboljenja, od konzumacije, na primjer, suho mesnatih prerađevina koje mogu imati jak koje je imalo jak učinak i utjecaj na potrošače diljem svijeta i na dosta čudan način tu je napravljena veza sa s crvenim mesom, a da ta veza nije potkrijepljena znanstvenim nalazima. Ovo je objavljeno neposredno pred konferenciju COP21. Tako da mislimo da ovakve kontroverze moramo e, biti obazrivi glede takvih stvari i protivimo se prelakim zaključcima koji se donose u nekim e, e kvazi znanstvenim e, analizama. Zatim, imamo isto tako e, važne analize glede uvođenja, dakle troškova e, izbjegavanja uvođenja nekih oboljenja u područja kao što je Europa, na primjer, koja nisu oboljena, a to se stavlja u paralelu sa troškom kriza koje ne bi bile e, dovoljno zaštićene. Pa to je nešto što se tiče u biti zaštite zemalja i regija. Ovo su računce koje uvijek radimo i vidimo da je cijena prevencije ništavna spram E, cijena e, zacijeljenja tih kriza kada bi izgleda. Dakle, nećemo zatvoriti vatrogasne e, postaje ako nije bilo tri mjeseca nikakvog požara. Dolazi do jako velikih reakcija, na primjer kada se otkrije neka bolest negdje pa se mora e, uništiti čitavo stado, ljudi jako reagiraju na to, ali mi e, smo uvijek bili za prevenciju, a isto tako i za cijepljenje. Postoje nažalost neke situacije gdje se ne može e, riješiti bolesti, a da se ne e, odstrane oboljele životinje. Ovdje mislim na tiču gripu. Mislim da moramo imati bolju politiku komunikaciju je sa našim sugrađanima kako bismo im objasnili da moramo smanjiti e, maksimalno uništavanje krda i ali da u određenom trenutku javno zdravlje mora postati prioritet. I e sad, kad smo suočeni s tim situacijama i kontroverzama, koji je doprinos naše organizacije međunarodnoj zajednici? Mi smo međuvladina organizacija koji ima za cilj odrediti metode kontrole životinskih e, bolesti, među kojima i one koje su, mogu prijeći na čovjeka. Počnem vas da 60% ljudskih bolesti su životinskog porijekla. Dakle, kad se bavimo životinskim bolestima, onda e, se zalažemo za javno zdravstvo norme koje su usvojile na demokratski način naše države članice e, priznate su od strane svjetske trgovinske organizacije. Osvrnut ću se ponovno i na ovo pitanje i, i rješavanje sporova između zemalja koje međusobno trguju životinskim proizvodima. Mi smo jedina svjetska organizacija koja ima mandat za usvajanje normi e, koje se tiču zdravlja životinja i već smo usvojili veliki broj odredbi od 2004. godine. Ja ću se ponovno osvrnuti na ova pitanja jer znam da je to jako važno za vašu komisiju, odbor. Imamo također odgovornost da objavljujemo situaciju sa e, oboljenjima u svijetu. Mi imamo jedan sustav koji zove UAIS, kojim upravljamo. Imamo 180 država koje su e, povezane na naše servere i dostavljamo informacije e, širok javnosti jednom web stranicom. Evo donio sam ovdje jedan CD-ROM koji je na stolu gdje imate jako kratak video koji vas informira o obvezama država glede transparentnosti e, situacije e, na njihovom teritoriju glede životinskih oboljenja. Zatim imamo i sporazum kodeks alimentarius kako bi norme koje proizvodimo i koje se tiču prehrambenih proizvoda kako one ne bi bile proturječne ili sadržale nedostatke. Dakle, s tog razloga mi se bavimo tim e, normama, odnosno odredbama sve do izlaska sa E, farme e, i kodeks alimentarius bavi se time nakon e, etape proizvodnje. Norme koje pripremamo i usvajamo tiču se sustava obavještavanja o oboljenjima među državama članicama, zatim prevenciju i kontrolu oboljenja, također i kakvoću e, testova, dijagnosticiranja i cijepljenja, zatim sanitarne sigurnosti i proizvoda životinskog podrijetla. Zatim, dakle, sve one norme koje treba provesti kako se ne bi e, uvelo mikrobe na teritoriji neke države uvoznice, a da se ne koriste, dakle da se ne poseže za sanitarnim pitanjima kako bi se zaštitilo neki teritorij bez znanstvenog utemeljenja. Mi se bavimo sigurnošću proizvoda na razini gospodarstava, mislim, poljoprivrednih gospodarstava i uzgajatelja. Dakle, odgovarajuće sanitarno upravljanje je nešto što, čime se bavimo, a to također podrazumijeva i kakvoću obuke veterinara u cijelom svijetu i konačno proizvodimo isto tako određene norme o e, sanitarnim certifikatima koji prate uvoz e, proizvoda životinskog porijekla. Također smo zaduženi i da uvažimo sanitarni status naših država članica glede nekih jako važnijih e, bolesti, na primjer SB, odnosno bolest kravljeg ludila, je na popisu onih bolesti o kojima mi glasamo i što se tiče kravljeg ludla postoje tri kategorije, postoji kategorija neodređena neodređene opasnosti, dakle ne znamo kakva je situacija, dakle smatramo da je situacija negativna, zatim status e, kontroliranog rizika, to znači da je država uspostavila sve prihvatljive mjere kako bi se savladalo bolest, ali nije sigurno kako je pošteđena bolesti i zatim e, zanemariv rizik, a to je najbolja situacija za neku državu glede opasnosti e, pojave tog oboljenja. I ta kvalifikacija usvojena od našeg na našoj općoj skupštini i priznato od strane Europske unije i veličine država članica i to je imalo jako dobre pozitivne konsekvence na vanjsku trgovinu država sa Europskom unijom. Također smo razvili koncept e, izrade zona. To je od ključnog značaja. na primjer, kad, ima, e, kad se pojavi neka, neko oboljenje u određenoj državi, umjesto da se zatvore, da se blokira sav izvoz te zemlje, prema našim mjerilima e, predviđena je predviđeno određivanje određene zone, kontaminirane zone, ali ostatak određene zemlje može i dalje izvoziti. Dakle, znate da su nedavno američke države e, pristale na taj koncept e, glede e, svinjske kuge mi također radimo isto na konceptu jedinstveno zdravlje, a to ima za cilj poboljšanje suradnje između onih koji su zaduženi za životinsko zdravlje i za javno zdravstvo. I tu smo uspostavili sporazum sa svjetskom e, zdravstvenom organizacijom i FAO i uzeli smo e, kao prioritetne koncepte e, bjesnilo, bjesnoću, tiču gripu i antimikrobnu otpornost. Kao što znate, ovo je sve, ovo je tema koja je sve važnija za sve države, osobito kada se radi o javnom zdravstvu i životinskom zdravlju. Usprnit ću se i na ovu temu kasnije i predstavit ću nekoliko konkretnih primjera koje bi vas mogli zanimati. Također smo izradili u suradnji s partnerima iz Svjetske zdravstvene organizacije vodič namijenjen svim državama članicama kako bismo poboljšali suradnju između država za, e, između institucija koje se bave životinskim zdravljem i javnim zdravstvom e, glede prevencije rizika ovaj dokument ima za cilj da se poboljša e, državno zakonodavstvo po ovom pitanju u kontekstu globalizacije i klimatskih promjena. Evo nekolicine konkretnih primjera glede ovih različitih proizvoda koje sam naveo. Kako naime djelujemo kako bismo poboljšali upravljanje e, sustavima zaštite životinskog zdravlja u državama članicama? Imamo jedan mehanizam koji omogućuje državama članicama zatraže neovisnu ocjenu njihove e, prilagodbe međunarodnim normama. Imamo više od stotinu stručnjaka koji s time bave i koji rade te ocjene koje su tražile same države članice. Onda kada je se napravi ono što nazivamo dijagnozom i koju, na koju je pristala dotična država i gdje se ukazuje na e, određene propuste, onda se može predložiti nekoj zemlji e, da se e, napravi procjena, dakle iznosi se procjena financijskih troškova koje dakle iznosi se trošak koliko bi koštalo prilagodba, koliko bi koštala prilagodba e, odgovarajućim mjerilima. Dakle, to siromašnim, na primjer, zemljama daje određeni okvir kako bi mogli usmjeriti svoje e, financije i kako bi se mogli prilagoditi nacionalnim, odnosno međunarodnim sustavima zaštite. Također, kada se uvide e, veliki propusti, onda tim zemljama kod kojih smo to uvidjeli, a to su prvenstveno zemlje u razvoju, nudimo im e, izravnu pomoć za ocjenu i obuku njihovog njihove veterine, jer to je od ključnog značaja za prevenciju i kontrolu bolesti. E, pomažemo im i u obučavanju njihovih veterinara, jer nemoguće se boriti protiv tih bolesti bez odgovarajućih dobro školovanih veterinara i odgovarajućih laboratorija. Sada imamo više od 135 zemalja koje sudjeluju u tom sustavu, a, a međunarodni vjerovnici koriste taj instrument kako bi usmjerili svoju pomoć tim e, zemljama, a, a Europska unija je jedan od najvećih vjerovnika posredstvom jednog e, međunarodnog fonda kojim upravljamo u organizaciji, svjetskoj organizaciji zdravlja životinja. Zanimljivo je što sada imamo neke bogate zemlje koje od nas traže takvu ocjenu kako bi se mogli pozicionirati te svoje vlastite kakvoće e, zaštite. Evo, na primjer, Australija, Kanada, Japan zemlje su za koje radimo e, tu evaluaciju na njihov zahtjev, a preporučam i državama članicama Europske unije koje još nisu tražile neovisnu ocjenu, već koje su radile svoju vlastitu ocjenu, preporučam im da zatraže te neovisne ocjene. To su ocjene koje neće imati nikakvih negativnih utjecaja trgovinske prirode. Još par riječi o konceptu One Health, jedno zdravlje. Dakle, kao što sam rekao, to je e, sporazum sklopljen sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i FAO kako bismo bolje koordinirali e, rad na životinskom zdravlju i e, ljudskom zdravlju, da kako bismo se borili protiv bisnoće, antimikrobne opornosti i životinske gripe. Znate da Svjetska zdravstvena organizacija predlaže određene međunarodne sanitarne mjere, sve su to izglasali i članovi E, svjetske zdravstvene organizacije preuzeli su određene obveze glede e, normi za javno zdravstvo. To je važno i za te zemlje, ali i za opasnosti koje može predstavljati i za ostatak svijeta ako, se, ako nisu sukladne s tim mjerama. Dakle, mi imamo jedan mehanizam koji omogućuje da se uspostavi naš sustav dobrog upravljanja, odnosno da se drži pod nadzorom naš sustav dobrog upravljanja koji sam upravo pisao i ovaj sustav svjetske zdravstvene organizacije kako bi došlo do konverzije ta dva sustava i kako bi držalo pod kontrolom i ljudska i životinska boljenja. Imamo onaj vodič, odnosno smjernice o kojima sam malo pregovorio, tako da već imamo e, donatore koji financiraju naše djelovanje u e, najsiromašnijim zemljama kako bismo ubrzali razvoj kakvoće tog sustava životinskog i ljudskog zdravlja. Mi tu također primjenjujemo i programe kako bismo približili javni i privatni sektor, tu su dakle privatni, privatne, privatni veterinarski obneti i e, državne veterinarske službe i zatim kako uključiti uzgajivače i njihovu ulogu. E, dakle, oni i veterinari privatni i državne, privat, e, državne veterinarske službe su taj ključni trokut za prevenciju e, od oboljenja. Još jedan primjer, program obuke, odnosno poboljšanja obuke važan je prvenstveno za zemlju razvoju, ali isto tako na sve naše članice kojima je stalno potrebno da dobivaju svježe informacije glede načina sprječavanja izbijanja oboljenja. Dakle, organiziramo svjetske konferencije, otprilike tri godišnje i sve države članice šalju svoje predstavnike i, na primjer, sljedeće godine u Meksiku bit će održana velika svjetska konferencija o zdravlju životinja, gdje će biti usvojena svjetska strategija e, o zdravlju životinja, o dobrobiti životinja. Svim zemljama sve zemlje imaju jednog nacionalnog predstavnika i osam fokalnih mjesta. To su takozvani policy makers, dakle u osam različitih oblasti koji imaju utjecaj na prevenciju oboljenja. Imamo to svjetsko umreženje, 180 zemalja i koji pokrivaju sve oblasti kojima se bavimo. I još jedna stvar koja nam omogućuje da jamčimo kvalitetu normi, imamo dakle svjetsko mreženje 300 laboratorija koji su odabrani po načelu izvrsnosti i koji su referenca e, svjetska referenca glede borbe protiv izbijanja oboljenja i veliki broj njih nalazi se na području Europske unije i imaju ključnu ulogu potpore naše organizacije u svim oblastima kojima se bavimo. Zahvaljujući tome e, objavljen je veliki broj znanstvenih e, radova, a isto tako objavljujemo i određene smjernice za e, školovanje veterinara i uspjeli smo uskladiti sadržaj program, nastavnih programa kako bismo bili sigurni da svi veterinari dobivaju one osnovne kompetencije kako bi mogli zaštititi životinjsko zdravlje životinja, a i e, zdravlje ljudi u svijetu. Evo par stvari e, koje želim reći o e, dobrobiti životinja. Dakle, Svjetska organizacija za zdravlje životinja objavilo je svoje dokumente o zdravlju životinja no sad imam jednu digresiju, da dakle, kao što smo rekli počeli smo raditi na e, dobrobiti životinja. EU unija je jedina regija u biti na svijetu koja je nametnula svojim operaterima, bili oni poljoprivrednici ili preživatski sektor ili prijevoznici, e, nametnula je dakle obvezujuća pravila koja se tiču dobrobiti životinja, i treća zemlja, osobito veliki proizvođači i izvoznici, nisu primjenjivali i nametali te obveze svojim proizvođačima, tako da je došlo do razlike u konkurentnosti zbog provedbe tih obveza. E, sad, otkako je Svjetska organizacija za zdravlje životinja to koje proizvodi određene norme i koje sve više i više poštuju treće države, ne sve, nažalost, ali sve više i više ima zemalja koje poštuju te mjere. Dakle, razlika u konkurentnosti između proizvodnje Europske unije i trećih zemalja e, polako se smanjuje. E sad, nažalost, mogu reći da Svjetska zdravstvena organizacija u sporazumima svjetske zdravstvene organizacije priznavanje mjera za dobrobit životinja koje je proizvela Evropska unija nisu dovoljno jasne i to naznačeni i u tom SPS i TBT sporazumima, dakle tehničke prepreke trgovini i e, GATO sporazum, opći sporazum o carinama i trgovini, omogućili su SAD u Kanadi da glede određenih proizvoda e, proizaž, proiz, proisteklih od foka, omogućili su po prvi put svjetskoj zdravstvenoj e, svjetskoj trgovinskoj organizaciji da kaže nešto glede dobrobiti životinja, jer tu radilo o načinu ubijanja foka, tako da je po prvi put to, do toga došlo E, svjetska trgovinska organizacija je u e, prvom i drugom e, očitovanju donijelo odluku. Eto što se događa, dakle, a opet treba znati da smo daleko od jednoglasnog stava država članica Svjetske trgovinske organizacije glede zaštite dobrobiti životinja. No, ipak možemo reći da norme koje su usvojile 180 naših država članica danas koriste svi pregovarači tijekom bilateralnih pregovora e, o e, trgovinskih pregovora. To je dakle temelj za razgovore. To, ponekad, to se ponekad razvija tijekom pregovora, no to istovremeno predstavlja dakle onaj nezaobilazni nezaobilazni temelj razgovora oko budućih bilateralnih sporazuma. Još jedan primjer jeste e, banka regionalnih cjepiva koja ubija od koje stradaju e, veliki broj ljudi. Dakle, kuga preživara je jako velika opasnost za Europsku uniju i I slinaka i šapka isto tako. Ovo nam omogućuje da jamčimo e, raspolaganje tih cjepiva u slučaju potrebe. One su one omogućuju da se ili daju besplatno cjepiva siromašnim državama ili da se omogući e, otkup visokokvalitetnih cjepiva od strane operatera koji bi željeli pokrenuti kampanju cijepljenja u određenim državama. Europska unija daje svoj doprinos stvaranju i funkcioniranju tih e, banaka e, cijepiva. Na to ću se osvrnuti nakladno. Sada bih prešao na zadnje poglavlje. Dakle, su prednosti našeg rada za Europsku uniju? Htio bih navesti nekoliko primjera. Naše djelovanje da je dobro zaštiti područja Europske unije. Mi zajedno sa FAO-om vodimo svjetske programe iskorenjivanja određenih e, e, oboljenja. Evo, s četvrtine svijeta smo iskorijenili goveđu e, gripu koja je imala strahovitu radimo na slinaki šapki, e, na njenom iskorjenjenju, e, dakle radimo na iskorjenjenju bjesnoće e, kod pasa i isto tako sa FAO radimo na gripi goveda. Isto tako radimo na nenamjernim namjernim biološkim opasnostima, na primjer biološki terorizam, E, u lipnju smo e, organizirali u Parizu prvi put veliku međunarodnu konferenciju gdje su se udružili veterinarske javne službe i e, druge službe kako bismo se zaštitili od biološkog terorizma gdje se koriste, gdje bilo eventualno korištene mikroorganizmi životinskog porijekla. Isto tako sa Svjetskom bankom radimo na Sahelu gdje imamo stanovništvo bez pomoći koji predstavljaju e, dakle žrtve e, potencijalnih ekstremista i dakle pomoći tim ljudima je pozitivno djelovanje za prevenciju terorizma i kako bi se zajamčilo da ti teritoriji ne bi e, bili iskorišteni od strane potencijalnih terorista i raznih delinkvenata. Zatim po ponudili smo Europskoj uniji određene mjere kako bi se spriječile krize zbijanja ebole i to smo radili tako što smo ponudili kartografiju u Africi i zastupljenost tog virisa, virusa e, kod životinja i kako bismo mogli cijepiti stanovništvo koje se nalazi u blizini područja gdje postoje životinje nosioci tog virusa. Već sam rekao koji je doprinos trgovini, naših mjera trgovini. Želim također reći da Europska unija jest e, onaj entitet koji najviše poštuje naše mjere, mjere OIE i nedavno usvojene mjere zaštite životinja izbjegava bilo kakve sporove u okviru svjetske trgovinske organizacije jer se tu poštuju dakle naše mjere. Ja bih htio da naši uredi u Moskvi, Kazakstanu, Briselu, Bamaku, Tunisu, Nairobiju predstavljaju točke koje mogu dati svoju potporu razvijanju programa koji su na korist svih i Europske unije. Europska unija je jedan od najvećih vjerovnika OEA posredstvom DigiSante. pruža se podrška seminarima e, diljem svijeta i konkretno za europske zemlje opća uprava TRAD nam omogućuje da imamo pomoć za razvoj koja će biti koja će olakšati Dakle, naše djelovanje u svim odborima, to je jako važno kako bi se pomoglo da i zemlje u razvoju sudjeluju u izradi normi i konačno radimo s DEFKOM glede pitanja razvoja, osobito glede borbe protiv izbijanja oboljenja u Africi, Aziji i zašto želim reći kako je Europski parlament izglasao 3,5 milijuna eura subvencija za dobro upravljanje životinskim zdravljem u Africi i za program prevencije e, kuge, mjesnoće. E, I naravno mislimo da je ovo samo dobar početak suradnje. Mi e, radimo zajedno u odnosu gdje su svi na dobiti, dakle win-win odnos kako bismo bolje poboljšali upravljanje diljem svijeta, a nedavno smo imali reviziju jednog jako strogog tijela koje je potvrdilo naših šest stupova, što omogućuje dakle, da imamo jako pozitivan, pozitivne ocjene glede upravljanja europskim fondovima. Najpša hvala na vašoj pozornosti. Bardzo Panu dziękujemy. Rzeczywiście w zakresie dobrostanu zwierząt, zdrowia zwierząt. Hvala lijepa. Što se tiče dobrobiti i zdravlja životinja, dosta je toga učinjeno u Europi i na globalnoj razini, a zasluge za to pripadaju najvećim dijelom vašoj organizaciji i vama osobno koji ste na čelu te organizacije, kao što sam već rekao u uvodu. Dragi kolege, pet kolega se javilo za riječ. E, imate po jednu minutu. Gospodin Vojčehovski je prvi, izvolite. Hvala lijepa. E, imamo vrlo malo vremena, a prezentacija je bila vrlo zanimljiva. Pokušat ću biti kratak. Govorili ste o poteškoćama da se u trgovačkim odnosima s trećim zemljama uh, na dovoljan način vode računa o životinskom zdravlju i dobrobiti životinja. Dakle, za vrijeme uzgoja, transporta, kao i za vrijeme ubijanja životinja. Međutim, time se ugrožava ljudsko zdravlje, jer kada su uh, životinje zbog lošeg tretmana izložene stresu, E, to e, se na neki način e, to ostaje u njihovom tkivu koje potom onda konzumiraju ljudi. Druga stvar koju sam htio reći, nadam se da se rumunske kolege neće uvrijediti, ali u Rumunskoj postoji jedan ozbiljan problem. Dobivamo pisma od pisma u kojima stoji da veliki broj pasa lutalica e, postoji u Rumunjskoj i govori se u tim pismima o tome da se te životinje na brutalan način ubija. E, ovo je moja jedina šansa da postavim ovo pitanje, znam da ovo mnoge ljude zanima. Dakle, sustav registracije životinja je s pravom uveden, međutim mnogi vlasnici nisu u stanju e, podnijeti troškove takve registracije i zbog toga veliki broj životinja nije registriran i nije cijepljen. Čini se da to predstavlja izvjestan rizik za zdravlje ljudi. E, da dobivamo veliki broj e, informacije iz Rumunske u vezi s ovim, pa me zanima da li ste svjesni te problematike i koje je vaše mišljenje o tome. Ja sam svjestan toga da vam je ova problematika bliska vašem srcu, ali, da, ali nemam više vremena. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Zahvaljujem predsjedniku i zahvaljujem eh, ravnatelju. Dakle, htio bih, htjela bih sada nešto reći o aspektu eh, kada ste govorili o dobrobiti životinja koje se zapravo već provodi eh, jako dugi niz godina u Europskoj uniji i koja ima utjecaja na naše stočare, stočare i također Naravno da e, to dovodi do nepoštenog tržišnog natjecanja po pitanju europskih stočara. Dakle, kada govorimo o toj razlici e, tržišnog natjecanja i konkurentnosti koja se smanjila, ja to baš i ne vidim. E, čini mi se da ta razlika još uvijek postoji i e, ja sam evo sada zainteresirana za još jedno pitanje. Rekli ste da se, da se priprema svjetska strategija za dobrobit životinja. Možete mi dati još nekih podataka o tome i koliko će to biti povezano sa novom evropskom strategijom koja će biti donesena u naredne četiri godine za dobrobit životinja? Hvala. Rupe. Hvala lijepa. Gospodin Rope ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ova prezentacija je bila vrlo zanimljiva, hvala vam lijepa. E, želim nešto pitati u vezi sa afričkom e, svinskom kugom. Ovaj je problem akutan u Baltičkim državama i Poljskoj. E, taj problem se zapravo sve više povećava, a ne smanjuje i zemlje članice Europske unije su uložile napore, ali ti napori nisu dali nikakve opipljive rezultate. Koji bi bili vaši prijedlozi za borbu protiv ove siske groznice? Ja sam, e, koliko sam ja informiran, e, objavljen je jedan e, natječaj za stvaranje mogućeg cjepiva protiv ove bolesti. Koji bi bili vaši prijedlozi, što smatrate da bi trebali biti prioriteti? E, da li bi, na primjer, tretman divljih svinja e, bio pristup koji bi vi smatrali ispravnim? Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja dolazim iz jedne zemlje gdje imamo najveću gustoću životinja na svijetu, to je nizozemska. To su životinje koje se prevoze žive ne samo unutar nego i izvan Europe. Dakle, postoje rizici koji su povezani uz prijevoz životinja. Postoje anti, znači, e, postoje bolesti koje su otporne na antibiotike. Također e, tu su i neke nove bolesti koje su izbile zbog te antimikrobne otpornosti. Postoji i još jedno pitanje koje, za koje bih htjela dobiti odgovor. E, tijekom treće svjetske konferencije o dobrobiti i zdravlju životinja e, u Kuala Lumpuru, Lumpuru preporučena je međunarodna globalna strategija o zdravlju životinja. Smatrate li da zaista postoji mogućnost da se stvori upravo takva globalna svjetska strategija? Hvala lijepa. Na početku prezentacije čuli smo da e, ste vi za cijepljenje kao e, metodu borbe protiv bolesti. Mi smo imali 2001. ozbiljno izbijanje e, epidemije slinavke i šapa da smo cijepili smatrali, smatralo bi se da je kod nas postoji ta bolest i ne bismo mogli izvoziti. Dakle, postoje razlozi zašto protiv cijepljena. E, zanima me vaš e, komentar na to. I reći ću još nešto u vezi sa Rumunjskom. Dakle, veliki postotak pasa lutalica u Rumunjskoj su zaraženi bjesnilom. Što vi mislite da bi se trebalo učiniti u vezi s tim? Zbog e, slobodnog kretanja ljudi e, to znači da postoji opasnost da to stigne i do nas u Jedinoj kraljevini. Ja e, predlažem da bi sve te pse trebalo ubiti. Hvala lijepa. Gospodin Dontan. Hvala predsjedniče. Želim se najprije zahvaliti, zahvaliti gospodinu Lagu ne samo na jutrošnjem izlaganju, već e, za njegovo općenito djelovanje, jer njegova dugovječnost na čelu OIE dala je ovoj organizaciji međunarodno priznato mjesto kojem je on dao svoj veliki doprinos. Dakle, da mislim da je najmanje što možemo napraviti reći mu hvala u trenutku kada će se ono predijeliti za jedan malo mirniji život. No imam pitanje, da li nam možete u par riječi objasniti u kojoj mjeri klimatske promjene povećavaju sanitarne opasnosti za europska krda? Pan posao da nano. Ok. pani prezident Madines. Pani prezident. Thank you, Chairman, and thank you uh, for being with us. And my apologies. Hvala lijepa, zahvaljujem što ste danas ovdje. Ispričavam se što sam zakasnila, bila sam na jednom drugom sastanku, imala, imam neka konkretna pitanja. Što se tiče veterinarske profesije, na primjer, stvarnost je u mnogim zemljama članicama da postoji sve manje i manje veterinera koji se, veterinara koji se bave zdravljem velikih životinja, e, dakle to je problem u velikom broju zemalja članica, kakva će to posljedice imati na zdravlje životinja? Drugo pitanje tiče se dostupnosti lijekova, odnosno istraživanja e, za nove lijekove. E, kakva je tu situacija, da li je tu potrebno e, izdvojiti financijska sredstva? Dva pitanja o konkretnim bolestima. Šmalenberg virus, kakva je tu stanje? stvari. E, ta se bolest bila pojavila u Irskoj, a potom je i nestala i nitko ne zna zašto. Da li ta, e, taj virus može ugroziti ljudsko zdravlje i što nam možete reći u vezi s tim? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Što se tiče divljih životinja, u nekim vrstama, kod nekih vrsta postoje problemi sa e, brojnošću populacija. Dakle, biološka stabilnost je na neki način ugrožena. Možete li to komentirati? Hvala predsjedniče. Kada je riječ o utjecaju dobrobiti životinja po ljudsko zdravlje. Pa evo, ako uzmemo određene uvjete, glede, kao na primjer, način prijevoza i klanje, e, usred toga može doći do transformacije životinskog mesa, kojega mogu učiniti osjetljivijim i stvaraju uvjete da tim proizvodi mogu postati problemačni za javno zdravlje, za ljudsko zdravlje. No, možemo smanjiti te opasnosti putem inspekcija tih proizvoda, inspekcija mesnih proizvoda. Kao što znate, tekstovi o veterinarskom zakonodavstvu u uniji nameću izuzetno stroge kontrole na proizvode namijenjene potrošačima, Dakle, to može biti iskorišteno kako bi se izbjeglo te rizike. No, nažalost, činjenica što svjetska trgovinska organizacija ne priznaje u svojim trgovinskim sporazumima mjere koje se tiču dobrobiti životinja, osim ovog jednog slučaja koji sam naveo, E, mjere danas ne omogućuju da se e, iznesu, da, da stvaraju sporovi, trgovinski sporovi zbog nepoštovanja e, pravila o dobrobiti životinja. Zato je naša strategija da navodimo sve pregovorače da spominjute to pravilo o, blagodat, o dobrobiti životinja u svojim pregovorima i da spominju to u svojim pregovorima. To je trenutno najbolje oružje, dakle to što je to usvojeno kod nas, u našoj organizaciji. No postoji još jedan, jedan način, dakle, e, utjecaj trećih država na njihova vlastite vlade, a stvari se brzo mijenjaju. Evo, možemo uzeti primjer Kine, to je zemlja u kojoj nije bilo nikakvih odredbi za dobrobiti i zdravlju životinja prije 10 godina, no Kina sada uvodi i usvaja sve stroža pravila o dobrobiti životinja. To nije jedina takva zemlja koja to radi. Bilježimo pozitivan razvoj diljem svijeta, a naša organizacija je pokrenula to. Mi imamo stalni dijalog, vodimo stalne razgovore s nevladinim organizacijama koje su posvećene dobrobiti životinja, ovdje govorim o umjerenima, a ne ekstremnim organizacijama i imamo permanentni kontakt koji omogućuje da blisko surađujemo s njima i da radimo na mijenjanju stvari. Mislim da je to nešto što se radi u, što ide u korist država Europske unije, jer je Europska unija E, ta koja ima jedno od najstrožih e, zakonodavstava po tom pitanju na svijetu. Što se tiče pasa lutalica, to je problem nekoliko zemalja Balkanskog polotoka. Mi tu imamo pomoć i podršku DG Sante kako bi se organizirala organizirala obuke u tim balkanskim zemljama, a nacionalni političari e, su među onima kojima je jako stalo za e, to. Među zemljama, našim zemljama članicama imamo čitavo poglavlje posvećeno e, upravljanju tih pasa lutalica i s ciljem da se izbjegne bjesnilo zbog pasa i širenje bjesnila zbog pasa lutalica. Istina je da u određenim slučajima koristeći pravila koja omogućuju da e, se rade e, decent, da se poduzme decentne mjere, vlade mogu odlučiti da e, odstrane pse u određenim uvjetima, osobito zbog opasnosti povezane sa bjesnilom. To je nešto se radi u okviru poštovanja svjetskih normi, no naravno E, uvijek se preferira da se djeluje tako da se onemogući njihovo razmnožavanje. Dakle, s obzirom na e, kompleksnu situaciju, najvažnije je da se tu održavaju obuke i zahvaljujemo Europskoj uniji na podršci za održavanje tih obuka u e, balkanskim državama. Kad se radi o usvajanju svjetske strategije za dobrobit životinja, Naime, u Kuala Lumpuru od, imali smo prijedlog za eh, izglasavanje te strategije i zato sam u svom izlaganju i rekao da će biti održana svjetska konferencija o dobrobiti životinja u Guadalajari u Meksiku u prosincu 2016. godine, tijekom koje bit će predloženo sudionicima da se usvoji ta strategija. I naravno Europska unija je pridružena u prethodnim razgovorima. Kada je riječ o afričkoj svinskoj kugi, nažalost nema cjepiva za tu bolest. To je prva stvar. A kao drugo, to je bolest koja pokriva i e, divlju faunu, dakle e, veprovi e, igraju veliku ulogu u širenju tog oboljenja. Evo nekoliko opaski. Dakle, e, afrička svinska kuga pojavila se u Španjolskoj i Portugalu pri 20. godina, usprkos tome što nema cjepiva i što imaju veliki broj veprova, Španjolska i Portugal riješili su se te bolesti i nje više nema već 20 godina na njihovom području, što im omogućuje da izvoze svoje e, ukusni pršut e, po cijelom svijetu. Što možemo preporučiti? Upravljanje populacijom veprova mora biti rađena na odgovarajući način. Dakle, masovno klanje doprinosi tome da oni bježe iz područja u kojima se nalaze, tako da dalje prenose oboljenje. Čini se da se uopće ne, ništa ne radi, favorizira to, tu bolest, jer kada ih je previše, onda to e, čini da se širi ta bolest, dakle moramo doći do e, odgovarajućeg rješenja, onda treba sklopiti dogovore i sporazume s lovcima. Evo u lipnju smo organizirali jedan seminar sa svim državama članicama Europske unije, sa predstavnicima nacionalnim predstavnicima lovačkih e, udruženja i veterinarskim e, službama da vidimo kako poboljšati suradnju između tih ta dva entiteta. Vidjeli smo da određen broj država oni uopće međusobno ne surađuju ni na koji način. Dakle, treba razviti tu suradnju i obučiti lovce da budu u stanju otkriti slučajeve tog, te, tog oboljenja, te bolesti i treba masovno ulagati u istraživački rad kako bi se došlo do cjepiva za tu afričku svinjsku e, e, kugu. To je nešto što je jako hitno, a i jako skupo. I zatim e, u, kod svinjogojaca trebamo imati, provjeriti, postarati se da, da, su, da se primjenjuju e, pravila biosigurnosti, odgovarajuća pravila i čak i onda kada to e, predstavlja velike troškove. Evo, za minutu sam završio da ah, kada je riječ o vezi između novih e, bolesti i klimatskih promjena, pa činjenica što je zimi manje hladno, to je nešto omogućuje e, prijenosnicima, mušicama, komarcima da prežive zimu, a prije bi ih zima uništavala. Dakle, to što oni preživljavaju zimu, mikrobe koje, e, kojima su domaćini, koje prenose, čine da je opasnost povećana a to je izazvano ovim što e, su zime puno blaže nego do sad. To je jedan od e, razloga, ali nažalost e, trebalo nam nekoliko sati razgovora, nemamo vremena. Jako smo zabrinuti inače činjenicom što e, postoji sve manja pokrivenost e, izoliranim područjima od strane veterinara i to je problematično za poljoprivrednike uzgajivače u planinskim područjima, u jako hladnim područjima i na je da, na vladama je da potakne veterinare da pokrivaju i ta područja postoje određena rješenja i gospodarske prirode neke zemlje plaćaju veterinare s javnim sredstvima kako bi se nastanuli na određenim područjima i pokrili određena područja. Tako da se mogu naći rješenja, ima rješenja za, vaš, za, za sve to. Evo, što se tiče vašeg pitanja e, i divljih životinja, da u određenim slučajima nije dobro da im se dopusti da se raširuju, a u drugim slučajima nije dobro da e, ih se istrijebljuje, a to je nešto što rade Ministarstvo za zaštitu okoliša koja učinkovito djeluju, ali isto tako to se radi e, usklapanjem sporazuma sa e, lovcima, jer kada ima, jer lovci u veliko mogu pomoći rad vlada. Hvala. Hvala lijepa. Želim vam doista zahvaliti izraziti svoju zahvalnost za organizaciju koju, koju ste na čelu i vama osobno. E, vjerujem da smo svi jedinstveni e, kad vam, e, što se tiče zahvalnosti za vaš rad. Dragi kolege, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je e, razrešnica za 2014. opći proračun EU-a, izvjestiteljica, izvjestitelj je gospodin Sani. E, ponekad e, vidimo pomanjkanje razumijevanja za specifičnosti poljoprivrede, osobito E, što radimo u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Sada riječ im izvestite gospodinu Saniju. Imate riječ, molim vas budite kratki, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da ste potpuno u pravu. Ja se nadam da će ovaj parlament i sva druga relevantna tijela i u buduće imati bolje shvaćanje, bolje shvaćanje specifične situacije u kojoj se nalazi sektor poljoprivrede. E, što se tiče ove razrešnice, to je naravno jedan kontinuiran e, rad. Ja bih htio zahvaliti e, kolegama na prijedlozima i također naj, u prvom redu kolegici Skuta koja je tu iza mene, ona je doista pokretačka snaga za ovu našu trenutnu e, trenutni e, popis e, prijedloga. Dakle, pred nama je izvješće Rezorskog suda. Ja bih htio prijeći konkretno na stvar i postaviti neka pitanja u vezi sa nekim e, točkama ovog nacrta mišljenja koji vam je svima dostavljen na svim jezicima. Moje prva stvar koju sam htio reći tiče se članka 6 koji se bavi e, usporednom usklađenošću. Htio bih zamoliti komisiju da nam da odgovor u vezi sa dilemom koja nastaje e, u vezi sa greškama kod e, unaprsne, unakrsne uslađenosti, na primjer kad se radi o nekim zadovoljavanju nekih rokova, takve greške koje ne utječu na pravo na sredstva, ali ako bi se te greške oduzelo od ukupnih grešaka, e, imali bismo kao rezultat puno bolju sliku, odnosno stopa pogreške bila bi 2%. E, a to bi bilo e, vrlo lijepo poboljšanje u odnosu na prošlu godinu. To je dakle bilo prvo e, moje pitanje. Drugo se tiče članka 10. Tu bih htio e, u vezi sa Ta, također bih htio e, reći nešto u vezi sa člankom 13 koji poziva na pojednostavljenje što se tiče ruralnog razvoja. Zemlje članica, također i komisija trebali bi uzeti u, trebali bi e, razmisliti o smanjenju kompleksnosti. E, ono najvažnije što sam htio reći tiče se članka 16 a to, su, to je usporedivost e, ciljeva. To je vrlo važno. E, vlade zemalja članica još uvijek to ne žele implementirati u nekim područjima. Ja sam siguran da se e, rezultati ne mogu usporediti ako nisu usporedivi. E, što se tiče članka 23, tu tražimo ažuriranje da li su postignuta kakva poboljšanja što se tiče usklađenosti. E, ono što me zanima je da li komisija može odgovoriti da li je da li postoje podaci koji nisu bili dostupni što se tiče članka 24 i na kraju čini se postoji pomankanje koherentnosti između godišnjog i višegodišnjeg pristupa, jer je članku 25. Zato revizorski sud e, nas treba informirati kako tu razviti višegodišnji pristup. Eto, to bi bile možda najvažnije stvari o kojima sam htio govoriti u ovom trenutku. E, sa velikim zanimanjem saslušat ću bilo kakve komentare ili napomene od članova ovog odbora i e, hvala vam lijepa. Hvala lijepa, već smo razgovarali o ovoj temi i zato bih e, vam bio zahvalan kada biste bili kratki. Gospođa Garcia, izvolite. S obzirom na vaše obveze koje imate kao, e, koje ima potpredsjednik e, Valkarsel koji se nalazi sada u Luksemburgu na konferenciji parlamentarnih odbora Kosak, on je zatražio da ga danas, e, da, da ga danas zamijenim i da iznesem njegova mišljenja po pitanju različnice za 2014. Gospodin Valkarse kaže da prvo zahvalim kolegi Saniju na ovom poslu koji je obavio i također da vjeruje da Definitivno to ima e, znači velikih učinaka kao što je rekao izvjestitelj na ruralnu, ruralni razvoj i poljoprivredu u Europskoj uniji. Također i smanjenje tih e, stopa pogreške koje su bile u 2014. godini usporedbi sa 2013. godinom, posebice za 2014. godinu koja je bila prijelazna godina, e, znači za plađanja za razdoblje između 2007. do 2013. i za novu ZBP od 2014. do 2020. Također i komentari po pitanju e, poteškoća procjene višegodišnjih programa e, s obzirom da postoji takozvana mogućnost revizije na godišnjoj razini. E, smatramo da je bitno da se obratimo Europskoj komisiji i državama članicama koje bi i dalje trebale smanjivati svoje administrativne troškove koji su vezani uz izravna plaćanja. E, također e, govorimo i o nedavnim izjavama povjerenika Hogana koji je govorio o e, mjerama pojednostavljenja. To u svakom slučaju moramo provesti. Također se, mora, e, također se pokušava smanjiti kontrola na terenu u 2016. tamo gdje je stopa pogreške e, ispod 2%. E, gospodin Valkarsel misli da moramo nastaviti na tom putu pojednostavljenja ZPP-a i također će vam u narednih nekoliko dana poslati detaljni tekst koji neće imati toliko amandmana, iako, će, iako postoji mogućnost da, e, da e, podnese amandmane vezane uz pojednostavljenje ili pak vezano uz greening te buduće kontrole koje će se provoditi na terenu. Hvala i pana posla Njemecnego i pani posla. Pan Selimović. Mislim da ste govorili za dvoje. Gospodine Selimović, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovom e, prijedlogu. Smatramo da je on uglavnom dobar i slažemo se s njim. Međutim, postoje neke točke gdje smatramo da u mišljenju treba biti vrlo precizan, zahtijevati e, točne e, rezultate, odnosno e, zahtijevati smanjivanje stope pogreške. Zato smo mi odbor Agri, dakle smisao našeg postojanja je dakle da se spriječi taj dojam da mi samo trošimo i razbacujemo novce, zato trebamo imati stroge zahtjeve i mislim da tu treba e, uložiti neke amandmane koji ne mijenjaju smisla ovog mišljenja, ali traže e, poboljšanja rezultata, odnosno smanjenje stope pogreške. Hvala lijepa. Sada u ime Europske komisije zamjenik, e, ovdje je nazočan cijeli tim uprave, vrlo cijenimo što ste svi ovdje nazočni riječ dajem predstavniku komisije. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mogu reći u ime komisije da i mi pozdravljamo ovaj nacrt e, izvješća. E, mislimo da pokriva sve najbitnije teme e, u kontekstu ove razrešnice. E, reći ću nešto ukratko o izvješću Revizorskog suda koje je po našem mišljenju općenito govoreći ohrabrujuće iz dva razloga. Prvo vidimo da postoji trend smanjenja stope pogreški u oba stupa i u prvom i drugom stupu, a također e, vidimo da je e, Revizorski sud dao općenito pozitivnu ocjenu E, svim poboljšanjima koje je komisija postigla u suradnji sa zemljama članicama, na primjer kako bismo uveli integrirane e, kontrolne e, sustave i bolje sustave kontrole. Htio bih nešto reći o ovome što je rekao izvjestitelj u vezi sa višestrukom uskladnošću, usklađenošću sukladnosti. E, dakle, greške što se tiče više struke sukladnosti e, ne predstavljaju prepreku za dobivanje sredstava i zato ne bi se trebali zbrajati, e, ne bi trebali biti dio ukupnog broja grešaka kad se izračunava stopa pogreške. Dakle, greške u vezi sa višestrukom sukladnošću bi u buduće trebalo e, izdvajati. Dakle, time bismo imali stopu pogreške za prvi stup 2,2%, što je vrlo blizu cilju od 2%, što je zapravo kao sveta krava u cijeloj ovoj e, zadaći. Dakle, tu imamo vrlo pozitivan e, trend. Sličan razvoj je i u drugom stupu gdje bez grešaka koji se tiču više struke sukladnosti bi stopa pogreške bila 6%. To je naravno previsoko, ali još uvijek puno niže nego što je ta stopa bila e, prije dvije godine, na primjer, bila stopa 7,9%. Dakle, krećemo se u dobrom smjeru. Što se tiče e, pojednostavljenja, e, uvjeravam vas da je povjereni Hogan posvećen tome i radi na tome. Molim vas e, imajte razumijevanja da opća uprava Agri e, trenutno e, zatvara proces odobrenja, e, odobravanja i tu bi a, aktivnosti na pojednostavljenju će uslijediti kad s time završimo. Tako da ćemo vjerojatno krajem ove godine će svi programi biti odobreni, a potom ćemo preći na taj drugi rad. E, kao druga stvar mogu vas informirati da je komisija e, osnovala jednu e, skupinu stručnjaka na visokoj razini koja će razraditi moguća pojednostavljenja, ne samo što se tiče ruralnog razvoja, nego e, kad je reč o svim europskim strukturnim i e, razvojnim fondovima. Ja se e, ja sam siguran da će ta radna skupina postići dobre rezultate i da ćemo imati u toku 2016. odlične prijedloge za, u vezi sa pojednostavljenjem. na europskoj razini možemo postizati rezultate samo ako e, zemlje članice budu upotrebljavale usporedive standarde. U tom smislu unutar ZPP-a uveli smo jedan zajednički e, okvir za e, vrednovanje i monitoring, dakle E, tu smo unutra uključili indikatore koje koristi i komisija i zemlje članice. Tako da se nadamo da ćemo ovaj put imati solidniji temelj za mjerenje e, rezultata ZPP-a. Što se tiče IPARDA, žao mi je što vam ne mogu dati sve te detalje sada na ovom sastanku, ali prikupit ću ih i poslat vam ih E, Poslaću ih e, izvjestitelju kako bi ih on mogao upotrijebiti možda u okviru rada na ovom e, izvješću. I na kraju želim spomenuti da se komisija slaže sa izvjestiteljem u vezi s tim da mjerenjem rezultata u politici kao što je ZPP na godišnjoj bazi da to nije realistično. Investicije koje se rade i e, u e, u području ruralnog razvoja ne donose rezultate za nekoliko tjedana ili mjeseci, nego samo e, za nekoliko godina ili čak za, za desetak godina. I zato smo počeli izvještavati o rezultatima ZPP-a dugoročnije, što će nam e, omogućiti e, pouzdaniju i realističniju, realističniju sliku o, e, onoga što se postiglo s EPP-om i onoga što još tek treba postići. Dakle, ukratko rečeno, mislim da je ovaj nacrt izvješća po mišljenju službi komisije, komisije je vrlo solidan temelj i odražava e, napore koji su uloženi u e, implementaciju ZPP-a i naravno mi smo e, dalje na raspolaganju i spremni surađivati s vama u, buduće, u vašem budućem radu. Hvala lijepa. Sada će nam izvjestitelj, dajem riječ ponovo izvjestitelju, molim vas budite kratki, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Također želim zahvaliti e, kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Volio bih dodati nekoliko stvari onome što sam e, već rekao, osobito e, nakon intervencija drugih govornika. Mislim da bi Evropska unija da Evropska unija može biti doista ponosna na svoju zajedničku poljoprivrednu politiku i ono što je postignuto njome u proteklih nekoliko desetljeća. Ja to kažem usprkos svim kontroverzama, e, doista ZPP je jedna e, uspješna priča. Ako pogledamo oko sebe na cijelom našem kontinentu mi vidimo jednu drugčiju Europu od one koja je bila na početku zajedničke poljoprivredne politike. A to se odnosi ne samo na prvotnu poljoprivrednu politiku nego i na kasnije e, reformirane verzije. Dakle, ono što mi radimo daje rezultate e, i sad je potrebno samo uložiti dodatne napore da bismo ih još više poboljšali. U tom smislu trendovi su dobri. Ja se slažem e, sa gospodinom Migera da je ovaj nacrt koji sam podastrao samo temelj za naša daljna razmatranja, tek početak njihov ja doista pozivam sve kolege e, na daljnju suradnju i zato e, sam vrlo e, zadovoljan zbog na primjer intervencije gospodina Salimovića i sa veseljem očekujem njegove prijedloge za amandmane. Ne želim da dođe do nesporazuma. Ovo je nacrt izvješća. Morate shvatiti da je tome tako. Mislim da smo na dobrom putu i ako se koncentriramo na tri glavne e, stvari, a to su kako kontrolirati potrošnju, mi to dugujemo europskim poreznim obveznicima, dakle da se njihov novac troši razumno, ali e, u korist ruralnog stanovništva i naših potrošača i naravno sve se to mora učiniti na vrlo učinkovit način. Tako da mislim da ako ostanemo na tom tragu, onda će ovo izvješće biti biti sveobuhvatno i uravnoteženo. Da, da bismo to postigli, e, evo želim najaviti svoju namjeru i pozivam kolege izvjestitelje u smjeni E, možda će im to odgovarati. E, ja bih e, predložio jedan kratak sastanak u četvrtak, možda oko podne ili jedan sat. Dakle, samo napomena za njih ako si žele organizirati svoje programe da to mogu učiniti. Dakle, još jednom hvala lijepa na vašim doprinosima. Ja sam doista uzbuđen što smo dobili, što dobivamo sve više i više takvih detaljnih e, napomena. Hvala lijepa, dragi kolege. Molim vas pošaljite svoje e, predloge amandmana do 9. prosinca. Nacrt mišljenja bit će usvojen 25. siječnja. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Stanje e, aktualnih pregovora e, u okviru trijaloga. E, predlažem da svaki izvjestitelj dobije pet minuta i da nemamo raspravu. Ali naravno vratit ćemo se na ove teme i u budućnosti. Nažalost kasnimo tako da sam morao predložiti da nemamo rasprave. Imaćemo kasnije sastanak koordinatora, ali također sam već sada htio najaviti i da ćemo imati izložbu povodom Međunarodnog dana tla. Izložba je na trećem katu i mislim da bi bilo u redu kad bi neki od nas bili nazočni e, i na toj izložbi. Znam da se neki od vas neće složiti s time, ali E, htio sam to reći. Ja želim e, reći, osobito želim e, reći nešto u vezi sa jednom, do, jednom od ovih točaka, nadam se ćete mi to dopustiti, treba mi samo jedna minuta. U redu, mislim da će to biti moguće. U redu, mislim da će to biti moguće. Gospodin Hoslik će biti, Hausling će prvi dobiti riječ, ja više neću trošiti vrijeme. Izvolite, imate riječ. Hvala, meni e, nije potrebno pet minuta jer nemamo zapravo o čemu izvijestiti. Imali smo samo jedan jedini e, trijalog e, pod e, luksemburškim predsjedanjem. Mislim da smo ostvarili priličan napredak. Zapravo smo se dotekli nekih načela i složili smo se oko toga da se moraju pojednostaviti i poboljšati kontrole i da nam je potrebna jedna harmonizacija e, u Europskoj uniji. Dakle, nadalje složili smo se o području prim, e, razgovarali smo o području primjene e, nadalje o načelima i tu smo ostvarili dosta dobar napredak e, i onda smo došli do jedne rasprave koja je bila malo kontroverzna a tu se radilo o miješanim gospodarstvima. Složili smo se da će takva gospodarstva i dalje postojati, ali moramo tu e, postići jednu jasnoću, dakle odvajanje na neki način, jasno razdvajanje njihove, ekološke od njihove e, klasične proizvodnje. Što se tiče kontrola, e, želimo, tu se slažemo da želimo zadržati te kontrole, Dakle, želimo da se to zadrži u ovoj uredbi. kako bismo e, implementirali ono što je ovaj odbor gotovo jednostavno, jednoglasno usvojio. E, I za kraj mi želimo što se tiče uvoza e, postići također sukladnost, dakle mi za mnoge e, za mnoge robe koje uvozimo su nam potrebna pravila za e, neka izuzeća, za mnoge e, države naša uredba nije primjenjiva i moramo se pobrinuti da tržište ostane opskrbljeno proizvodima iz tih država. Devetog imamo drugi trijalog E, nadam se da ćemo e, bez problema prijeći na daljnji rad pod nizozemskim predsjedanjem i da ćemo u toku sljedeće, e, sljedećih pola godine završiti sa radom. Hvala lijepa. Gospodin Donta, imate riječ? Hvala predsjedniče. Što se tiče ovog dosija, imali smo sasnak, prvi sasnak trijaloga, situacija je malo specifična s obzirom da je ovaj put e, parlament usvojio svoj stav znatno prije vijeća Ishodno tome u izradi e, svojih amandmana vijeća imalo na umu prijedloge parlamenta s obzirom da smo u biti na istoj političkoj liniji s tri cilje, razvoj unutarnjih tržišta, očuvanje ugroženih e, vrsta i e, očuvanje specifičnosti svih e, vrsta, osobito konkretno kada je riječ o konjima. Prvi trijalog održan je prije 15. dana i ticao se upravljanja sektorom, pravila upravljanja genealoškim knjigama, nadzorom performansi i genetskim kontrolom. E, osticalo e, hibridnih e, rasa svinja, rijetkih rasa i tako dalje. Što se ovoga svega tiče, 80% je zaključeno, imamo još dvije, tri točke otvorene, obveza ili ne, skladno, poštovanja odredbi svjetske zdravstvene organizacije, i Tu će biti pitanje e, subsidijarnosti koje će trebati uspostaviti, zatim e, odbijanje između e, iznimki. Ja želim da se ne može fragmentirati odredbe o rijetkim ras, vrstama. Imamo raspravu o delegiranim e, i drugim aktima, to je nešto će biti odgođeno na treći dijalog, zadnji trijalog, drugi trijalog će biti preksutra, imamo tri tehnička stručna razgovora, sastanka koji su već održane i mogli smo uznapredovati na ovim pitanjima koje sam spomenuo, koje su otvorena bila nakon prvog trijaloga. Trijalog bi trebao omogućiti da se napreduje o intraeuropskim trgovini i uvozom iz trećih zemalja i kontroli trećih zemalja i kontroli komisije. Želim naglasiti da je tekst komisije dobre pravne kakvoće. Stavi parlamenta su uveliko uzeti u obzir. Kada je riječ o službenom nadzoru, važno je e, provoditi te kontrole o kakvoći službene kontrole na transparentan način, a da nemaju prevelik e, utjecaj na funkcioniranje e, tržišta i to mora biti rađeno u suradnji sa Europskom komisijom kada je riječ o prijevarama. Želim istaknuti da sektor nije toliko osjetljiv kao i sektor poljoprivredno-prehrambenih e, e, poljoprivredno-prehrambeni sektor i dakle tu smo malo razvili odredbe koje je predvidjela komisija na temelju prijedloga vijeća, a poštujući e, duh dosadašnje suradnje s o ovome što smo do sad napravili. Pani poseł Encia McIntyre, bardzo proszę. Gospodin McIntyre, izvolite imate riječ. Thank you, Mr. Chair. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja sam ovdje kako bih izvijestila o napretku trijaloga o novoj uredbi o e, bolestima biljaka. Želim najprije zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni koji su um, radili veliki posao na ovom dosjeu i sigurno smo postigli veliki napredak. Do sad smo imali pet trijaloga, a još dva su zakazana za 8.12. i 16.12. Mi se nadamo da ćemo postići e, sporazum do kraja ove godine. Parlament je usvojio svoje stajalište u travnju 2014. a vijeće e, je je e, se složilo o svom mandatu u lipnju ove godine. Tekst izmijenjen od strane vijeća sadrži mnoge izmjene u odnosu na prijedlog komisije, a E, dakle, pet strijaloga koji su održani do sada, mi smo tu razmatrali poglavlje 1, 2, gdje se radi o, karantenskim e, bolestima. E, tu se sada radi o reguliranim e, nametnicima koji ne e, zbog kojih nije potrebna e, karantena, dakle bavili smo se poglavima nadalje 3, 4 i 5. Na preostala dva trijaloga moramo razmotriti preostale članke poglavlja 6 poglavlje 7 i poglavlje 8 kao i sve uvodne napomene. Dakle, pred nama je još dosta posla. Glavna pitanje su kako identificirati prioritetne bolesti, E, režim e, što se tiče uvoza i delegirani odnosno provedbeni akti. Jedno od područja gdje, gdje smo osobito zabrinuti bio je broj prioritetnih e, nametnika, odnosno bolesti. E, prijedlog komisije bio da to ne prelazi 10% ukupno, ukupnog popisa. Mi smo htjeli ukinuti tih arbitrarnih 10% i pregovarali smo u vezi s tim jer e, parlament smatra da ta, tih 10% da je to arbitrarno i neopravdano. E, mi smatramo da bi E, morali usvojiti kriterije u aneksu 2 za to koje su bolesti e, prioritetne. E, ta, to, taj naš prijedlog da se ukine tih 10% je prihvaćen, ali nismo još završili sa radom, sa poslom, sa cijelim poslom u vezi s tim. Odradili smo izvjesnu količinu posla o pitanju delegirani za razliku od provedbenih akata, međutim to je još uvijek kontroverzno pitanje, iako smo se složili u izvjes, do izvjesne mjere, još moramo dalje nastaviti pregovarati. Želim osobito zahvaliti pravnoj službi parlamenta na svoj pomoći koju su nam dali u vezi sa delegiranim i provedbenim aktama i stručnjacim, njihovim stručnjacima za delegirane akte, oni su nam doista jako pomogli. Mislim da postoje još područja koja trebaju biti tek pokrivena, ali mi se nadamo da ćemo sporazum postići prije e, božićnih e, praznika. Hvala lijepa. Gospodine Egnju, izvolite imate riječ. Hvala lijepa. E, zamoljen sam od strane švedskih ekoloških proizvođača da obavijestim odbor da oni imaju veliki problem sa novom uredbom o ekološkom uzgoju. Kao što znate, oni uzgajaju e, u podignutim lijehama E, zbog njihovih klimatskih e, prilika to zadovoljava sve e, kriterije ekološkog uzgoja i njihovi potrošači su vrlo sretni zadovoljni. Međutim, Evropska unija ih, će ih svoj, ovom uredbom spriječiti u tome. Mislim da to doista je zanemareno u okviru trijaloga i mislim da se nešto u vezi s tim treba učiniti. Hvala lijepa. Mislim da je ovo bila doista važna i neophodna napomena. Da li bi još netko želio uzeti riječ u vezi s ovim, gospođa Aguilera? Izvolite na jednu minutu, imate riječ. Zahvaljujem. Evo samo kratko. Samo bih htjela reći da je jako važna ova informacija koju ste nam dali. Zainteresirana sam i zabrinuta za čitav ovaj razvoj ekološke poljoprivrede, kao što nas je informirao gospodin Hojsling. I također bih htjela da uspijemo u tom razvoju i da se to finalizira što je prije moguće, zato što je to nešto što evropski proizvođači očekuju također i u mojoj zemlji i to je nešto što je apsolutni prioritet ako uzmemo u obzir ono što je usvojeno u parlamentu. E, gospodine Hausling, idemo dobrim putem, ali ima još puno posla. E, druge dvije teme također imaju veliku važnost i zahvaljujem i što i taj razvoj događa ide u pozitivnom smjeru. Hvala. Yes, thank you, um, Hvala lijepa. Samo sam htio podvući ovo što je rekao kolega Egnju. Mislim da je doista važno budemo pragmatični kad je riječ o ekološkom uzgoju. I ako imamo zemlju članicu gdje je tlo zamrznuto, ali oni su našli rješenje za to i metodu uzgoja, onda mislim da to moramo podržati, a ne e, spriječiti. I e, molim sve kolege da se pobliže pozabave ovim dosjeom jer e, ishod ovog trijaloga imat će velike posljedice za međunarodnu trgovinu. E, mislim da ne bismo, da bismo trebali spriječiti situaciju gdje e, loši propisi imaju štetan utjecaj. Mislim da to može biti doista vrlo opasno. Hvala lijepa. U redu imate riječ, ali vi ste posljednji koji će dobiti riječ. Jednu minutu imate samo, hvala. Hvala, treba mi samo jedna minuta. Ja mislim da sudjelujem e, u trilogu e, po pitanju zaštite bilja od e, od štetnika i to je ono što se tiče odbora za poljoprivrednu. Mislim da odbor za poljoprivredu čini svoju ulogu tako da štiti poljoprivrednike, dakle štiti proizvodnju. A vidjeli smo u posljednjih nekoliko e, mjeseci zaista grozne štetnike, neke koje su zaista napadali e, e, razne biljke koji su izazvali, izazvali toliku smrtnost mnogih biljaka, među njima i xylella fastidiosa koja je napala masline. I to je nešto što utječe na rad tog sektora proizvođača i europskih poljoprivrednika i upravo zbog toga u tom trialogu ovaj odbor mora braniti ono što sektor traži, a to je kontrola da ti štetnici ne, ne mogu naštetiti niti uništiti europsku proizvodnju. Hvala. Proszę Państwa, będziemy systematycznie wracać i prosić naszych posłów sprawozdawców o informacje o postępie. Drogi kolege, sistem, sistematično ćemo buduće tražiti od e, kolega izvjestelja da nas e, obavijeste o napretku pregovora na trijalozima. Mislim da su sva hitna pitanja već postavljena, te vas pozivam u 12.30 na otvorenje izložbe posvećene Međunarodne godine tla. U tri sata imat ćemo saslušanje o novim e, tehnikama uzgoja bilja sa stručnjacima, a sada prelazimo na sastanak koordinatora. Hvala vam što ste došli, a molim da ostanu samo koordinatori i ovlaštene osobe. Ovo je